Okay, colleagues, thank you very Dragi kolege, hvala. Molim vas, sjednite si na svoje mjesta pa da započnemo sa sastankom. Tražili smo da brzo počnemo sa sastankom jer imamo puno posla, a ja bih doista žela da to na vrijeme obavimo. Dakle, započet ćemo odmah s prvom točkom usvajanje dnevnog reda. E, Imamo još jedan, jednu točku za glasanje koja je dodana pod glasanjem. Dakle, glasat ćemo o ispravci uredbe o europskom e, korpusu dragovoljaca za humanitarno djelovanje. To je jako specifično. Dobili ste moju obavijest o tome, tako da ćemo sutra o tome glasovati zajedno s drugim glasanjima u tri sata pristajete na to? Najljepša hvala. Dobro, možemo sada preći na točku drugu. Tu se radi o nečemu jako važnom, naime o izboru novog trećeg potpredsjednika odbora. Kao što znate, gospodin Kostas Krisogonos otišao je iz odbora DEVE i pridružit će se drugom odboru. Želim mu zahvaliti ako GUE klub zastupnika može e, zahvaliti mu na radu, a sada moramo preći na izbor novog trećeg potpredsjednika. Prije no to napravimo, obavještena sam da neki zamjenici ne mogu sudjelovati u glasanju za izbor trećeg potpredsjednika. Gospodin Rubek gospodin će glasati za gospodina Tojera i Fonga za gospodina von Eilištajera. Dakle, sada uz te obavijesti možemo pristupiti glasanju. Ako ima nekih drugih e, zamjenika, molim vas javite to tajništvu. E, gledajući po dvorani imamo više od sedam zastupnika, treba nam sedam zastupnika za kvorum, dakle ima ih više od sedam. Sada ćemo otvoriti kandidature za izbor prvog potpredsjednika, ne trećeg. Ne, trećeg. Želi li netko nekog kandidirati? Hvala predsjednice. U svojstvu koordinatorice želim na mjesto trećeg potpredsjednika kandidirati gospodina Steliusa Kuluglo koji sjedi do mene u ime kluba zastupnika GUE. Uvjerena sam da njegovo iskustvo ratnog reportera, dokumentaliste za socijalna pitanja, da to može pružiti jako korisne znanja i to može biti od velike koristi za sve. Dobro, dakle imamo kandidaturu ime kluba zastupnika GUA, dakle radi se o gospodinu Kologlu. Gospodine Kologlu, dobro. Ima li drugih kandidatura? Nema. Dakle, imamo gospodina Kogluva. Da li pristajete na ovu kandidaturu? Da, najveća hvala na ukazanoj časti. Mogu vas zamoliti da potvrdite da ste punopravni član ovog odbora i da ste u potpunosti ispunili izjavu o financijskim interesima. Jesam tom slučaju, imajući na umu da imamo samo jednog kandidata za ovo mjesto, mogu predložiti da umjesto glasanja izglasamo gospodina Kologua putem aklamacije. So can we Do you want to say a few words? Želite li reći koju riječ? I da mi, pomognete da naučim izgovarati vaše prezime. Evo, izvolite imate riječ. Mislim da će naša suradnja biti lakša nego izgovaranje mog prezimena. Veselim se suradnji s vama. To je jedna od oblasti s kojima sam dobro upoznat. Radio sam kao ratni dopisnik, reporter. Uvijek sam želio pomagati, nastavio pomagati zemljama u razvoju, svojim radom i ovom prigodom pomoći posredstvom rada u odboru i najviše hvala na ukazanom povjerenju časti. Hvala vama što ste se javili za ovo mjesto. Dakle, molim vas sada možete doći pridružiti mi se za predsjedničkim stolom. Okay, colleagues, thank you. We can now move to Hvala kolege, možemo sada preći na točku treću, odobrenje zapisnika sa zadnja dva sastanka, sjednica održanih 23. 4. veljače i 9. ožujka. To imate u svojoj fascikli. Ako imate bilo kakvih prigovora u vezi sa zapisnikom, molim vas da do kraja sastanka obavistite tajništvo. Ako nemate prigovora, onda ako ne bude prigovora do kraja sastanka smatrat ćemo e, zapisnik usvojenim. Točka četvrta, osvajanje odluke i preporuka koordinatora dobili ste nacrt e, prijedlog e, odluke i preporuka koordinatora 24. veljače isto vrijedi i u ovom slučaju ako ne bude nekih e, primjedbi do kraja sjednice smatrat ćemo to usvojenima ako imate javite tajništvo prelazimo sad na petu točku priopćenje predsjednice ja imam samo jednu obavijest, a to je da sutra u 3 sata poslije podne glasujemo. Dakle, molim vas kolege, imajte na umu da sutra u 3 sata glasamo. Nemam drugih e, priopćenja. Točka šesta priopćenja komisije. Da li gospodin Craig McVeigh tu? Imate li nekih obavijesti? Hvala predsjedavajuća. Samo jedna obavijest. Želim najaviti sastanak e, sljedeći sasna kolegija između Komisije Afričke unije. To će biti održano 22.4. u Briselu. Ovaj je eh, sasna kolegija treba pružiti redovne smjernice Europsko-Afričkom partnerstvu tako što se sastaje kolegiji Europske komisije i Afričke komisije za politički eh, i gospodarski dijalog. Ovo će biti sedmi sastanak ove vrste, a prvi sa našu komisiju. Radit će se sa Komisijom Evropske unije i oba aktera će moći bolje udružiti snage da kritički razmatraju klimatske promjene, e, razvoj e, nakon 2050. i tako dalje. Imaćemo teme koje, se, koje su sveobuhvatne, isto tiču se mire, sigurnosti, poljoprivrede, okoliša, istraživanja, migracije, mobilnosti, investiranja, ulaganja, e, sirovina, demokracije, dobrog upravljanja i ljudskim pravima. Što se tiče Europske unije, 21 drž... jedna članica kolegija, među kojima e, predsjednik, sam predsjednik e, gospodin Juncker, potpredsjednik gospodin Timmermans i visoka predstavnica eh, Mogherini i povjerenik Mimica potvrdili su da će nazočiti tom sastanku na vrhu. Što se tiče Afričke unije, 9 od 10 povjerenika su rekli da će sudjelovati tom sastanku. Najviša hvala predsjednice. Najviša hvala. Imaćemo sutra raspravu sa službom za vanjsko djelovanje i eh, AFKO. Dakle, tu ćemo raspravljati o tom zajedničkom eh, sastanku u Afričke i Europske komisije. Najviše hvala na tim informacijama. Dobro, možemo sada preći na točku sedmu. To se radi dakle o radu na krizi uzrokovanom ebolom. Tu imamo izvjestelja Charlesa Gerensa koji je predstavio radni dokument o e, krizi uzrokovanom e, ebolom koji će dobiti kroz nekoliko tjedana, ali htio organizirati danas e, raspravu s vama kolege, da čuje vaše mišljenje i da vam iznese nekoj opći pregled situacije, glede pitanja na kojima je radio i koja je pokrio u svom izvješću. Kao što znate, to su jako važna pitanja. Izvoli ša. Najljepša hvala predsjednice. Ovaj odbor mi je povjerio zadatak e, glede ebole i osobito dugoročnih e, posljedica ove krize koja započela, podsjećam, u ožujku 2014. godine. Ja danas e, želim predstaviti samo prvi pregled svojih razmišljanja jer to se me tako jer ovo pokriva dugoročno razdoblje te sam htio prikupiti što veći broj informacija prije nego što predložim neke zaključke. A što sami zaključaka tiče, oni su svesem definitivni. Ono što bih htio saznati danas jeste kako e, razmišljaju o ovim glavnim temama kolege zastupnici. Dakle, pred vama se nalazi dokument od dvije i pol stranice i to su osnovne stvari o kojih sam razmišljao, o kojih želim organizirati svoj rad. Ovdje imamo e, kratki povijesni pregled, dakle, kriza Ebo, ebole pokrenula je, pokre, započela 2014. u tri zemlje, u tri najsiromašnije zemlje, tri od najsiromašnijih zemalja svijeta. Dovoljno je vidjeti godišnji godišnje izvješće Ujedinjenih naroda za razvoj indeksa za dobrobit vidimo da su te zemlje na dnu ljestvice. E, životni vijek je ispod 60, 60 godina, e, školovanje 4 godine prosjek e, i više od 80% stanovništva živi u uvjetima krajnjeg siromaštva. Razina infra, sanitarnih infrastruktura je u jako lošem stanju. Ukratko, tu imamo posla s tri zemlje koje nemaju nužne kapacitete da se suoče s tom vrstom krize i to je razlog zašto ne smijemo biti biti nezainteresirani ne, ne za njihovu sudbinu. Drugi element od trećeg do devetog mjeseca jako malo toga je napravljeno. Došlo je do dva pomaka koja treba opisati. Prva, prvi je sporost institucionalne reakcije stavljam između zagrada e, rad, e, tu stavljam po strane rad Europskog parlamenta, odnosno europskih institucija, jer to je bilo jako brzo. Gospođa Georgijeva je odmah, e, čim je do toga došlo, odblokirala velika sredstva. Dakle, stav komisiji, ponašanje komisije bilo je ne, neupitno. Što se tiče svjetske zdravstvene organizacije, ne možemo joj reći da je bila prebrza. Naime, trebalo im je tri mjeseca prije nego što su uopće počeli govoriti o eboli. Dakle, to, je, to su tri izgubljena mjeseca, a ovdje se radi o svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, dakle ona je nezaobilazna referenca institucija glede ovih e, pitanja. Dakle, to je jedna važna stvar koju treba e, riješiti. Što se tiče država članica, država članica Europske unije, koje su sve članice Europske unije s jedne strane i svjetske zdravstvene organizacije, mogli bismo pravdati nedostatak reakcije svjetske zdravstvene organizacije ili nereagiranje no ipak od 3. do 9. mjeseca kako god okrenemo malo se toga dogodilo od rujna stvari se počele pokretati ne znam da li je to pokrenula rezolucija E, koji je izglasao Europski parlament. E, ja imam od nekoliko godina iskustva ovdje i to je bila jedna od najboljih rezolucija koje sam ikad dao svoje odobrenje. To je bio jako inteligentno sročen tekst sa e, odličnim prijedlozima kojima je dobro opisana situacija i gdje su izneseni prijedlozi za rješenje i suočavanje s tom situacijom. Dakle, to možemo staviti na stranu naše aktive. Ono što treba imati na umu također jeste krajnje velika mobilizacija više humanitarnih mreža, organizacija napose e, Crvenog križa i ljekara bez granica. U biti ja sam u skoro stalnom kontaktu s ljekarima bez granica koji nisu propustili ni jednu prigodu da obavijeste međunarodnu zajednicu. Mnogi od njihovih sugovornika su se pravili da ne čuju najbolje o čemu se ovdje govori i što i objašnjava zašto je to u rujnu prošle godine bilo e, do te mjere e, eksponencijalno razvijeno bojali smo da će se ebola raš, proširiti na nevjerojatan način i poslije nas pitanja kako reagirati i u biti opravdano pitanje što bi bilo da smo reagirali na vrijeme ranije. Uloga Europskog parlamenta u tome se. Pa ja sam upravo rekao da smo dali politički poticaj u rujnu prošle godine rješavanju krize. Naravno nismo riješili probleme, no analiza je takva da po mom mišljenju, a nadam se da ćete me podržati, da se ovdje radi o sistemskoj krizi na više razina. Kao prvo sistemska kriza na razini tih tri zemalja koje e, se nose s endemskom e, endemskim siromaštvom, e, to je sukob koji je uništio sve njihove mogućnosti za razvoj, a i pretrpjeli su niz strukturnih reformi. Dakle, nadam se da će E, međunarodna zajednica ima velike grijehe e, u ovoj situaciji i iz toga ponavljam ponovno međunarodnu zajednicu da e, pomogne ovim zemljama da se nose s problemima s kojima su suočene. Imamo više izazova na razne Europske unije i međunarodne zajednice. I dalje mislim da Europska unija svojih 28 država članica može bolje i više kada je riječ o koordinaciji. U desnom mjesecu Europsko vijeće imenovalo je gospodina Stiljanidesa e, za povjerenika humanitarnog djelovanja Europske unije. On je koordinator za europski odgovor problemu, ima ogroman e, mandat. Gospodin Stiljanides e, mogao je također biti koordinator, a da ga e, Europsko vijeće nije ni nominiralo, jer e, temeljni ugovori omogućuju, ugovor iz Lisabona omogućuje i inzistira na nužnosti da se bolje koordiniraju djelovanja Europske unije e, u polju humanitarnog rada i razvoja. No ipak mislim da gospodin Stiljanides, otkako je stupio na svoju dužnost, e, mislim da je učinio sve što je mogao da bi se stvari pomakle. Mislim da imamo prve rezultate, došlo je do mobilizacije na raznim država članica, ta mobilizacija je jako zadovoljavajuća na razini naših iščekivanja. Ono što treba napraviti jeste razmisliti e, kao prvo o sporosti djelovanja, kao što sam rekao, i o strukturnim nedostacima koji zahtijevaju koji, koji čine ovaj europski, europsku reakciju tako teškom. Sjećate se, u rujnu SAD su odlučile e, razmisliti čak neke vojne logističke kapacitete kako bi e, osposobili nekoliko tisuća leževa. Europska unija nije bila u stanju napraviti poduzeti iste mjere. Mi smo bili tu prvenstveno za potrebe e, građanskog društva, humanitarnih e, e, mreža. Neke države članice poduzimaju kolosalne napore, ali moramo riješiti probleme kapaciteta intervencije Europske unije u tom sektoru sektor humanitarne pomoći. Drugi element o kojem trebamo dobro razmisliti jest tko što radi kada je riječ o inovaciji i istraživanju. Kada je riječ o eboli, imamo posla s epidemijom u tri zemlje i koja više nikoga ne zanima u Europi jer više nema oboljevanja niti u Španjolskoj, niti u Jednoj Kraljevini, niti u Njemačkoj. U biti, iskreno rečeno, sviju je briga za to. Dok nema smrtnih slučajeva, dok se to tiče samo crnaca u Crnoj Africi, to ovdje nikoga ne zanima. Osim profesionalaca, političkih e, lidera kojima je u interesu da se deblokira ta situacija, ali inače ovo se sve radi u apsolutnoj e, ignoranciji, nikoga ne zanima i samim tim to čini odgovor problematičnim. Odgovor na pitanje tko što poduzima. Dakle, da li ćemo prepustiti odgovor tržištu ili će političari institucije Europske unije e, imati nešto za reći. Ne mislim da možemo prepustiti tržištu samom, jer nećemo stvoriti nove kapacitete za izradu cjepiva i te e, rada na novim lijekovima. E, u svakom slučaju političari se moraju jasnije suprotstaviti ovoj situaciji. To je epidemija dakle koja ubija. Imamo više od 10.000 stradalih tijekom krize izazvane ebolom. Dakle, evo, to je jedna stvar oko koje bih želio čuti vaše stavove. Ja i dalje mislim da moramo potvrditi tu ideju da odgovor moraju dati istovremeno i tržište, ali i politički čelnici, osobito čelnici Europske unije. Mislim da pripada Europskoj uniji koja e, je dala najveće financije i koji je glavni partner u međunarodnoj zajednici da ponudi rješenja. Mislim da je ovo prevelik zalogaj za samu komisiju. Mislim dakle da trebamo pristati, odnosno uvriježiti tu ideju da odgovor treba doći i od tržišta i od znanstven, znanstvenika i od političkih čelnika. I naravno trebaju neka tijela koja su specijaliziran za to e, neka, neki odbori našeg parlamenta da iznesu svoje mišljenja. No i mi svakako možemo dati svoje mišljenje o tome. Ima još jedan aspekt, a ovdje se želim vratiti na početak krize u jednom razgovoru, odnosno intervju e, Frans Anteru i e, Swiss Romand televiziji švicarskoj, rekao sam da ono što je bilo najučinkovitije u observaciji i rješavanju borbe s krizom jesu liječnici bez granica. I to je prvi put da su humanitarni djelatnici pružili u samom početku jedne krize bolji odgovor od e, političara i od politike. To je konstatacija, mislim da se nitko tome ne može suprotstaviti a e, zbog toga me, e, e, su me napali ljudi iz udruge Lječnici bez granica, govoreći da nije na njima da snose svu tu odgovornost. Ja sam mislio da im činim uslugu i da im dajem kompliment. No u svakom slučaju, trebamo svi biti svjesni da ima da postoje neki djelatnici koji, odnosno dionici koji mogu biti iznimno učinkoviti i zašto ih ne uključiti onda u, u, u naša razmišljanja. Dakle, eto, to sam htio reći o, o humanitarnim djelatnicima, o e, nevladnim organizacijama, ali stvarno moramo imati uvijek na umu njihovu e, nepristranost i neovisnost. No, bez ovih humanitarnih djelatnika, odnosno mimo njih. Ja mislim da je na nama bilo da puno više toga napravimo. Dakle, u svakom slučaju izazovi koji su pred nama su trostruki, sve to predstavlja određeni trošak. A i može i polučiti neke gospodarske konsekvence. Dakle, ta te zemlje su imale gospodarski, bile, žile su gospodarski rast od e, oko 5%, a sada su u recesiji. Čitavi sektori gospodarstva napušteni su ili su e, jako smanjili svoju aktivnost i to e, dvostruko ugrožava te tri zemlje. Kao prvo, ljudi nemaju hrane, dakle nema e, gospodarske aktivnost, dakle nema prihoda, nema prihoda ni za ljude koji su u tom sektoru, niti za države u pitanju. Dakle, treba će ponovno pokrenuti gospodarstvo, a imajući na umu Mislim, a treba znati istovremeno da to ponovno pokretanje gospodarstva nije rješenje, nije zadovoljavajuće rješenje za ljude koji su u ekstremnom siromaštvu. Dakle, Evo ga, tu imamo dvostruki problem. Dakle, trebamo sve dionike aktivirati i postaviti pitanje komisiji da li će e, program koji je odlučen prije dvije godine i dalje biti zadovoljavajući. Ja nemam odgovor na to pitanje, htio bih e, čuti stav komisije po tom pitanju. I čini se da su tu u potpunosti u pravu e, predsjednici država i vlada tih triju zemalja kada su prije nekoliko mjeseci već tražili veliku konferenciju o rekonstrukciji tih triju zemalja do koje treba doći nakon krize uzrokovane ebolom. Evo zaključno želim još reći također da će ovo izvješće biti poziv za opću mobilizaciju. Svi će trebati preispitati svoju savjest, ne smijemo nipošto popustiti ciničkom pristupu koji je isuviše često karakterističan e, za europljane u tom pitanju, a Oscar Wilde je rekao da je cinik onaj koji zna cijenu svega, ali ne zna koliko nešto košta. Kolega, eh, kolege, eh, želim vas informirati prije nego riječ dam onima koji žele riječ. Povjerenik Steljanides mi je upravo sinoć poslao pismo u kojem je eh, update onoga što se događa i kako on gleda na situaciju. 3. ožujka se održala konferencija o eboli, u ovom pismu se također i, i povjerenik se osvrnuo i na to. Mnogi vođe iz Europske unije i iz drugih zemalja su e, tamo govorili. Na, povjerenik Steljanides će doći na sastanak našeg odbora 20. travnja, onda ćemo moći više čuti od njega o tome. Cijeli niz kolega se javio za riječ. Prvi je gospodin Šefla, izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. E, čestitam gospodinu Görensu na e, doista e, dobroj prezentaciji i velikom poslu koju je odradio. Ja mu želim postaviti neka pitanja E, koja zapravo nisu epidemiološka. E, ako imate informacija što se tiče prelaznosti sa vrste na vrstu, u kojoj mjeri je problem sa ebolom upravo to što je virus e, može preći sa vrste na vrstu. Drugo pitanje se tiče karantene. Koliko je učinkovita karantena bila u ovom konkretnom slučaju kad govorimo o strukturnim pitanjima koliko učinkovito je to bilo za lokalno e, na, na lokalnoj e, razini koliko dugo karantena može trajati da li još ima e, neko, nešto o tome za reći moje treće pitanje odnosi se na globalizaciju mislim da tu imamo posla s nečim što E, traje već e, dugo, to je to je e, pitanje nepredvidive prirode bolesti, po mom mišljenju bit će i novih i novih izbijanja i poznatih i nepoznatih bolesti. Što učiniti? Možemo li biti proaktivni? Možemo li E, djelovati preventivno e, naravno da reagiranje na situacije nije toliko učinkovito kao prevencija i konačno e, bitno je osigurati da ne dođe do pandemije spomenuli ste gospodarsku dimenziju ono što ste spomenuli vezi sa istraživanjem mislim da je vrlo važno ali moramo biti sigurni da, da se tu radi zapravo o tome da moramo naći sredstva za e, e, široko istraživanje dakle u kojoj mjeri ova bolest se pojavila kao posljedica siromaštva, a u kojoj mjeri kao posljedica drugih faktora, to je nešto što ja ne znam, ali mislim da bismo to trebali istraživati, odnosno znači sredstva za to istraživanje. I još, još jednom želim vam zahvaliti na ovom e, dokumentu. Hvala lijepa Norbert Noiza, potom e, Lola Sanchez imaju riječ. Hvala lijepa Charles. Mislim da je bilo dobro da je odbor upravo tebi povjerio ovo izvješće jer e, ti si jako dobro e, prezentirao e, situaciju u ovom dokumentu. Mislim da način kako se ovo izvješće razvija na jedan sistematski način da je vrlo dobar i točan, a osim toga ovaj radni dokument koji si podastro ima za cilj e, da se ojačaju e, e, zdravstveni sustavi u sve tri zemlje kako bi svaki stanovnik imao pristup zdravstvenoj skrbi. Podsjećam na Pro, e, rano ljeto prošle godine mi smo vrlo rado, rano imali spoznaje o, opasnosti od e, epidemije ebole, ali od svib, negdje travnja, svibnja do e, kraja kolovoza rujna je europskim institucijama trebalo toliko vremena da uopće reagiraju Naravno imali smo izbore i parlament se morao nanovo e, formirati, međutim u buduće moramo puno brže reagirati na ovakve krize. Mi smo unutar e, krize sa ebolom imali jednu krizu unutar krize jer e, mnogi ljudi su bili žrtve te krize ako nisu oboljeli od ebole to su bili ljudi koji su se htjeli zapravo obratiti za pomoć bolnicama, ali dijelom više nije nikoga bilo u tim bolnicama, svo medicinsko osoblje je e, jednostavno pomrlo. To je bio jedan od e, uzroka e, što je bilo mnogo, mnogo žrtava koji uopće nisu bili zapravo žrtve ebole nego drugih bolesti i to pokazuje koliko je važno da ukupno, e, ukupni zdravstveni sustav bude pojačan. Ova kriza je pokazala da što se tiče dijagnoze, tretmana e, i tako dalje, da tu ima nedostataka koje se u budućnosti trebaju otkloniti. E, ljudi umiru još od malarije, od E, mnogih banalnih bolesti i još imamo smrtne slučajeve e, pri porodu. E, to je neprihvatljiva situacija. Dakle, povjerenje u, jedno, u jedan zdravstveni sustav kojem svi imaju pristup doprinosi povjerenju u, u ukupno funkcioniranje sustava i društva i države. Dakle, jedna trajna održiva udrživa e, e, potpora razvoju ovih zemalja je tu potrebna. Ne smijemo zaboraviti da ova humanitarna katastrofa još nije gotov prošlost, prošla. Broj novo oboljelih doduše je u opadanju, mi smo se nadali da će na primjer Liberija e, objaviti da nema novih slučajeva međutim nedavno je bio još jedan novi slučaj e, nadamo se da neće e, biti daljnjih novih slučajeva ali moramo biti spremni i za tu za takav slučaj dakle mjere moraju biti primjerene potrebama E, želim navesti samo jednu brojku koja e, objašnjava na deset tisuća stanovnika e, dolaze četiri kreveta u sve tri zemlje što se tiče svih bolesti dakle to je standard o kojem tu govorimo dakle tu su potrebne mjere i šire nego samo suzbijanje ebole također moramo naravno E, poduprijeti e, istraživanje e, premalo znamo o opasnostima od infekcije, o rizicima, o načinu širenja infekcije i zato su nam potrebne brze metode za dijagnosticiranje i mm, trebamo osposobiti zdravstvene ustanove da brzo reagiraju. Ne smijemo zaboraviti niti higijenu kao važno područje, a u to spada i sustav opskrbe vodom, to te sustave tek treba sagraditi. Također trebamo podržati i konzekventno e, e, unapređenje sustava e, pokapanja mrtvih Dakle, mjere moraju biti sveobuhvatne, moraju biti dugoročno usmjerene. E, u radnom dokumentu koji je podastro Charles je jedan dobar e, pristup tome. E, naravno da mi naravno moramo organizirati jedan monitoring i prilagoditi našu daljnju podršku situaciji Dakle, zdravstveni sustav, higijena, voda, e, odvodnja, to nije u fokusu e, nacionalnih tijela vlasti i ako bude moguće trebali bismo provesti e, sveobuhvatne procjene učinka to će nam pokazati gdje možemo učiniti više kako bi na kraju naši napori dali rezultate a ne bili uzaludni. E, e, mi ne možemo dovoljno zahvaliti dobrovoljcima i e, civilnim udrugama koje su mnogo pomogle i još uvijek su aktivne. Imamo jako mnogo žrtava među zdravstvenim radnicima. Mislim da to nikad ne smijemo zaboraviti. To su bili junaci u borbi protiv epidemije ebole. Mislim da smo izvukli svoje pouke. E, konferencija o eboli početkom e, ožujka bila je e, dokaz za to. Mi ćemo učiniti što bude na nama. Početak toga je ovo dobro izvješće, a poslat ćemo izaslanstvo u pogođene regije kada epidemija potpuno jenja. Hvala Charles još jednom. Da, hvala lijepa, to ćemo koncem ove godine učiniti, dakle poslati izaslanstvo u Afriku. E, riječ sada ima Lola Sanchez. Hvala lijepa. Najprije želim zahvaliti gospodinu Gurensu na ovom radnom dokumentu i na radu koji je uložio u njega. Mislim da je dokument izvrstan želim se fokusirati samo na jedan aspekt gdje mislim da bismo trebali učiniti više, a to je istraživanje. Kad je riječ o eboli, e, zbog patenata je e, pristup ljekovima otežan, osobito u na primjer u Španjolskoj je 4000 ljudi umrlo od hepatitisa C jer si nisu mogli priuštiti lijekove. To pokazuje da trenutni model istraživanja koji, je, koji se temelji na e, zakonima tržišta e, nije dovoljno dobar. Države moraju biti preuzeti voduću ulogu u Eh, ovom području, tako da mislim da Europska unija i Europski parlament imaju tu jednu izuzetnu priliku i moraju preuzeti, eh, moraju eh, poduprijeti istraživanja kako bi se stvorilo jedno zajedničko znanje, ali to se ne može postići bez javnih investicija. Dakle, mislim da se moramo fokusirati na taj aspekt u izvješću. E, što se svega ostalog tiče, mislim da je, da je radni dokument, odnosno izvješće jako dobar. Hvala lijepa. Đuri Žetin ima riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Jučer sam posjetila e, centar za obuku liječnika bez granica u Amsterdamu koji trenutno nije baš toliko u upotrebi jer broj žrtava ebole je u opadanju iako još uvijek svakodnevno u Gvineju, u Konakriju e, e, imamo 80 žrtava tjedno, 55 žrtava u Sierra Leoneu i naravno znamo Liberija je mislila da je kod njih epidemija završila, međutim e, prošli tjedan su imali jednu žrtvu. Dakle, liječnici bez granica otvorili su svoj centar za obuku ljudima da bi se vidjelo kako oni rade i kako oni zapravo e, upravljaju tim centrom E, takvih centara ima dosta u e, te tri zemlje, međutim oni nisu toliko više e, aktivni što je dobro. Mi znamo da će pažnja opasti zato što mislimo da je epidemija završila i vraćamo se na business as usual, ali to zapravo zabrinjava jer zbog činjenice da ljudi sve više putuju, ova epidemija se raširila mnogo brže nego u prijašnjim e, prijašnjih e, godina kad se događalo u središnjoj Africi moramo istražiti i saznati još mnogo više jer e, sljedeća epidemija će izbiti prije ili kasnije a mi nismo pripremljeni dakle kad vidimo da, iako vidimo da se broj novo oboljelih smanjuje i dalje moramo nastaviti investirati u cjepiva kada je e, posljednja oboljela osoba u Liberiji inficirala se e, putem sperme prema mojim informacijama dakle e, osoba za koju se mislilo da je ozdravila, se vratila normalnom životu i inficirala vjerojatno ženu svojom spermom. Dakle, e, nije još jasno koliko dugo nakon e, e, što se osobu smatra zdravom je osoba i dalje zarazna. To se pitanje odnosi i na majčino mlijeko. Dakle, E, poziv na ulaganja u e, istraživanja podržavam u potpunosti. Jedna druga stvar, e, ako sam u pravu u listopadu ili studenom u Konakriju se održavaju izbori, što je po mom mišljenju loš tajming dakle rizik za, da će doći do nemira u zemlji koja, gdje još uvijek imamo najveći broj oboljelih e, svakog tjedna e, može po mom mišljenju dovesti do do povećanja, još daljnjeg povećanja broja oboljelih i pitam se možemo li i o tome razmisliti. I konačno kada je ovdje bio predsjednik Johnson Sirleaf, e, predsjednica, ona je e, upozorila da su pred izbijanje epidemije bili na dobrom putu što se tiče razvoja gospodarstva, odnosno bili su dosegli razinu koju su imali prije građanskog rata, ali sad je naravno zbog e, izbijanja epidemije se situacija opet pogoršala i opet su E, investitori napustili zemlju. Dakle, pitanje je kako e, nastaviti sa razvojem zemlje i e, sa suradnjom s ciljem razvoju razvojem to su pitanja jer djeca se moraju vratiti u školu inače riskiramo da će još jedna generacija u tim zemljama ostati bez adekvatnog obrazovanja koje naravno zaslužuju i koje te zemlje zaslužuju. Ja sam otvorena za suradnju sa gospodinom Görensom na izvješću koji će uslijediti nakon ovog radnog dokumenta i vrlo cijenim njegov do sada uloženi e, rad. Hvala lijepa. Imamo još četiri kolege koji su se javili za riječ. Rike Guerrero prvi ima riječ. Hvala gospođo predsjedavajuća. Želim se zahvaliti gospodinu Gerensu ne samo na ovom radnom dokumentu, već isto tako i na svom dosadašnjem radu kojim se bavi već mjesecima vezano uz dosje o eboli a naročito mislim na sve ono što je organizirao u Europskom parlamentu, mislim na njegove izjave e, u tisku, mislim na njegova obraćanja pred predstavnicima komisije, mislim na svim onim konkretnim koracima koje je uradio kako bi se borili protiv ove epidemije. On je zapravo postao na neki način e, glasnogovornik e, našeg odbora vezano uz ovo pitanje i moram priznati da sam i ja razočaran kao i on zbog toga što ovo pitanje se više ne nalazi na naslovnici u novinama niti se njime bavi javno mnjenje. A često kada se susrećemo sa nekim e, prirodnim e, katastrofama naslovi o tome nestanu nakon nekoliko tjedana ili mjeseci E, nedavno je u Africi umrlo na stotine e, ljudi, ali o tome se više ne govori. Više se govori o desetak oboljelih u e, Europskoj uniji ili Sjedinjim američkim državama. I zapravo mi se sada nalazimo u jednoj komunikacijskoj logici koja prioritet da spektakularnim informacijama, a ne stvarno zabrinjavajućim informacijama. Uz sve to postoji e, velika nepravda što e, se želimo svi baviti našim ljudima, tako reći, a zanemariti ostale. I moram se vratiti na izraz kojeg je koristio gospodin Gerens i vratiti se na e, španjolsku konotaciju određenih pojmova, iako će to možda predstavljati problem prevoditeljima. Kada je govorio o E, cijeni i troškovima. Cijena koju su platili e, afrički građani je ogromna, to je ogromna cijena iz moralnog aspekta. E, mnoge ljudi su izgubili život, obitelji su rašlanjene u ruralnim područjima, naročito koja su najviše pogođena ovom tragedijom. A s druge strane, tu postoji i gospodarska cijena za epidemiju. O tome smo već govorili. Neke zemlje su iz ove epidemije izišle manje ili više pogođene, ali e, najveći broj se nalazi u gospodarskoj krizi i jednostavno u teškoj situaciji e, naročito one zemlje koje su živele od turizma. A osim toga postoji i cijena koja je plaćena e, u vezi mortaliteta direktnog ili e, indirektnog mortaliteta jer postoje neke druge bolesti koje su povezane s ebolom a koje su zanemarene zbog toga što se prioritetno liječila ebola. Dakle E, mnogi liječnici su se e, su na neki način zanemarili ostale bolesti i mislim da trebamo ovdje napomenuti da otprilike da je velik broj liječnika izgubilo život pokušavajući spasiti zaraženo stanovništvo i mislim da e, im se svi trebamo na tome zahvaliti i priznati njihov rad kao što je i Charles maločas rekao mislim da moramo preuzeti odgovornost. Mi moramo preuzeti odgovornost više nego bilo tko drugi. Mi imamo kratkoročne ciljeve i kratkoročnu odgovornost, a to je nešto što nam treba omogućiti da postignemo nultu stopu daljnjeg širenja virusa. Isto tako moramo omogućiti tim zemljama da ponovno žive normalnim životom, trebamo im omogućiti e, oporavak gospodarstva, e, normalno funkcioniranje škola, e, bolji zdravstveni sustav. Mislim da ovdje možemo govoriti jednostavno o sigurnosnim i higijenskim mjerama kako bi se izbjegla svaka buduća zaraza a sada se ponovno vraćam na pojmove cijene i troškova. Dakle, cijenu smo već platili, a troškovi su one sume koje će te zemlje morati predvidjeti u budućnosti. I u budućnosti će trošak ove ebole biti suma koju ćemo morati platiti za preventivne sustave koji ćemo se boriti i protiv ebole i protiv e, drugih zaraznih bolesti. I mislim da je na Europskoj uniji da pruži ruku tim zemljama. Nadovezujem se na ono što je rekla Lola Sanchez. Mislim da je u potpunosti u pravu. Zemlje u razvoju nam mogu reći da svako istraživanje mora biti rentabilno. Mogli bismo imati raspravu o tome kako bismo vidjeli u kojem pravnom okviru bi se to trebalo vršiti. Ali kada se nađemo pred humanitarnom krizom, kada se nađemo u krizi u kojoj ima jako puno siromašnih ljudi, kada se nađemo pred krizom s kojom se ne mogu suočiti neke zemlje zbog velike cijene e, lijekova, onda se treba djelovati u okviru jednog e, pravnog lijeka kojeg imamo, a to je taj da se tim zemljama pomogne, neovisno o stavu e, industrije. Trebamo li to učiniti preko javnih e, vlasti ili ne, to je pitanje o kojem možemo raspravljati, ali mi možemo u ime Europskog parlamenta tražiti ispravnu reakciju kada se nađemo pred ovako urgentnim situacijama. Hvala, gospođa Befera, Testereja i gospodin Venta. Najprije gospođa Marija Hojbuk. Hvala gospođo predsjednica. Gospodine Görens, Hvala vam e, na ovoj doista dobroj analizi. Bitni element e, je očito nedostatak zdravstvenog sustava koji je naravno e, postojao i prije izbijanja epidemije ebole, kao što ste rekli, četiri kreveta na deset tisuća stanovnika, dakle mali broj liječnika na na primjer 0,1 e, medicinskog osoblja na 10.000 stanovnika u Sjera Lioneu, to je dakle e, jako kritična situacija u Gvineji jedna osoba na 10.000 u cijeloj Liberiji e, bilo je 50 liječnika za cijelu tu zemlju dakle u, toku krize veliki broj tog medicinskog osoblja je naravno umro tako da je sada situacija još gora tako da e, e, tu treba podržati e, te zemlje da se ta situacija promijeni. Naravno, prevencija, kao što je rekao gospodin Šöflin, E, bitno je e, imati preventivne mjere a to je u prvom redu funkcionirajući zdravstveni sustav koji e, gdje se treba još mnogo učiniti naravno prekasna reakcija europske unije i međunarodne pomoći o tome je već bilo riječi mislim da to uvijek iznova treba naglašavati i moramo u prvom redu iz toga nešto naučiti ako sada nismo E, mjesecima uspjeli e, e, pružiti jednu dobru koordiniranu pomoć iz Europe ako je toliko dugo trajalo dok gospodin Selenides kao koordinator nije počeo raditi na tome onda mislim da iz toga doista moramo izući pouke za buduće takve situacije gdje buduće moramo doista moći reagirati brže i moramo znati ko je e, e, taj koji je u Europi nadležan, ko je koordinator i tako dalje. I što se tiče liječničke pomoći, e, doktori bez granica su još u svibnju rekli ako želimo adekvatno i brzo pomoći, onda to može samo vojska jer oni imaju i osoblje i znanje i opremu. Dakle, mislim da za buduće moramo biti bolje opremljeni, odnosno bolje pripremljeni pripremljeni kako bismo mogli brže i bolje e, pomoći i reagirati dakle mi smo zapravo ovaj put zakazali. E, što se tiče istraživanja, slažem se sa gospodinom Görensom, ne možemo prepustiti istraživanje interesima farmaceutske industrije. Kad je prije nekoliko godina se radilo o svinskoj gripi, onda su preko noći proizveli na milijone cijepiva, e, međutim ovdje nisu mogli mnogo zaraditi pa nisu, e, se nisu potrudile oko toga. Dakle, tu je javni novac i javna intervencija apsolutno neophodna inače nećemo imati ono istraživanje koje nam je zapravo potrebno. I još jedna važna stvar o kojoj se e, govori u ovom dokumentu su nevladine organizacije. Mislim da s njima moramo vrlo usko surađivati. Te organizacije postoje u tim zemljama i one imaju partnerske organizacije i to su upravo E, mjesta gdje, koja mogu reagirati brzo i fleksibilno, brže nego možda e, tijela vlasti i mislim da nam je tu potrebna bolja suradnja i da moramo e, malo senzibilnije reagirati kada te organizacije zvone na uzbunu. U redu, gospođa Befera Besteričeja. Zahvaljujem. Evo, ja ću samo kratko, budući da su moje kolege već dosta govorili o ovom pitanju, ali se želim najprije zahvaliti gospodinu Gerensu, zahvaliti mu se na dosadašnjem radu i pristupu ovom pitanju. Čini mi se da je na vrlo relevantan način pristupio pitanju ove epidemije i da se bavio također i nekim drugim pitanjima osim sanitarnim, naročito humanitarnim pitanjima. Možemo se zapitati imamo li izbor između taktike i strategije kada govorimo o ovako ozbiljnim pitanjima, kada govorimo o taktici moramo imati viziju, a upravo ovdje o tome i govorimo. Stoga moramo raditi na ispravljanju svih onih strukturnih nedostataka koje smo uočili kako bismo dali operativan odgovor Europske unije. Kada govorimo o Europskoj uniji, govorimo o tome da Europska unija prvi donator, ali što mi konkretno radimo, što radi konkretno Europski parlament. Mislim da se sada nalazimo u jednom ključnom trenutku. 2015. godina je godina razvoja, ali isto tako i godina u kojoj trebamo zacrtati dugoročne ciljeve kao i održive ciljeve i pokazatelje. Isto tako moramo govoriti o javnoj službi koja je skoro nestala, moramo govoriti o našim mladima, o mladima koji više nisu u školama upravo zbog ebole i problemu stigmatizacije. Zaključno još želim se vratiti na ono što su rekle moje kolege. Bilo bi značajno raditi dalje na istraživanjima. Moramo na znanje gledati kao na zajedničko dobro. Moramo vidjeti kako ostvariti pristup lijekovima za sve. Gospodin Vente i onda gospodin Art. Gospodin Vente. Zahvaljujem. Na samom početku se želim zahvaliti izvjestitelju. U ovom izvješću je on naveo sve ono što trebamo učiniti u budućnosti. Ebola je problem s kojim se suočavamo već decenijama, a usprkos napretku još uvijek se borimo protiv virusa. E, povjerenik je jednom rekao da virus mora ubijati kako bi preživio. A ja se želim zahvaliti izvjestitelju na njegovom pristupu jer prema ovom njegovom pristupu mi dobivamo bitke ali još nismo dobili rat. Komunikacije kao i medije su u ovom području jako značajni, isto tako i obrazovanje i to naročito na lokalnoj razini. Zbog nedostatka i neprofesionalizma medija i obrazovanja ta bolest se stalno vraća. I možda ne bi bilo loše pomoći afričkim zemljama u razvoju njihovog vlastitog prevertivnog sustava kao i e, sustava istraživanja. U posljednjih nekoliko mjeseci smo govorili o pristupu osoblja i raspoloživosti osoblja. Ovdje ne govorim o liječnicima bez granica niti o crvenom križu, već govorimo o lokalnom medicinskom osoblju. Ni na koji način ne smijemo ih stigmatizirati. I ne smijemo zaboraviti prevenciju u ovom svemu. Hvala. A sada gospodin Nat. Zapravo, mi smo previše eurocentristi i mi smatramo da smo centar svijeta, da smo oni koji smo zaduženi za spašavanje svih i da smo najodgovorniji. No međutim, odgovorni su i oni ljudi u tim relevantnim zemljama. Zbog korupcije znamo da postoje slučajevi korupcije koji uzrokuju eh, manjak razvoja tih zemalja. Korupcija je glavni uzrok toga neovisno o e, profitu do kojeg dolaze određene e, industrije izvan tih zemalja. Što se tiče kulturnih e, aspekata, mislimo da to ne ovisi o nama koji dolazimo iz zapadnih zemalja, već isto tako i odgovornosti e, službi koje su zadužene za komunikaciju. U Africi imamo dojam da takve službe ne postoje, ali ne, radio je prisutan u Africi i radio slušaju svi e, i radio je pristupačan svima. A upravo zbog pogrešnih ili loših informacija ljudi misle da ne treba ići u bolnice te da će ako odu u bolnicu umrijeti i to je ono što je pogoršalo krizu ebole ljudi su mislili da ne smiju ići u bolnice jer će tamo umrijeti što i je točno u jednu ruku ali to je točno samo ukoliko u bolnicu stignete prekasno također postoji i odgovornost, e, skandalozna odgovornost određenih e, afričkih lidera. Ne smijemo zaboraviti kako je bio patetičan predsjednik e, Južne Afrike koji je govorio da se trebamo tuširati e, nakon e, spolnog odnosa kako ne bi dobili sidu. I Znamo da ovo izvješće gospodina Gerensa ne samo da je dobro, već je izvrsno, sjajno. Radi se o sveobuhvatnom izvješću koji, e, u kojem se govori o svim bitnim temama. Neću sada laskati farmaceutskoj industriji, ali istovremeno ne možemo stalno farmaceutsku industriju proglašavati krivcem za sve. Farmaceutska industrija je industrija sama po sebi i znači da mora pratiti određenu logiku ulaganja kako bi ostvarila profit kao i sve druge industrije, automobilska industrija, industrija e, telekoma i tako dalje. Ne možemo od farmaceutske industrije tražiti da bude solidarna i da samim tim ugrozi svoj profit. To je prilično naivno jer onda ne razumijemo e, kako funkcioniraju ulaganja od kojih se očekuje neki profit. Ne možemo stalno optuživati tu zlu farmaceutsku industriju. Umjesto toga bismo se trebali okrenuti ka našoj odgovornosti jer i mi imamo mogućnost uspostavljanja i primjene određenih e, mehanizama među kojima postoje sustavi istraživanja koji nisu nužno rentabilni i profitabilni E, ali koje e, mogu voditi e, javna tijela. Farmaceutska industrija možda neće ulagati u takva istraživanja. Oni su ulagali u istraživanja protiv side, ali i u to vrijeme to nije bilo rentabilno, kao što znate, jer se to ticalo samo ljudi u Africi koji nisu ni plaćali za te lijekove. A sada moramo voditi pravu politiku financiranja istraživanja jer imamo kapacitet za to u Europi i moramo imati javne centre za istraživanje u Europskoj uniji koje će vršiti istraživanja za te nerentabilne bolesti. Jer da, postoje i te nerentabilne e, bolesti protiv kojih je rentabilno vršiti istraživanja. E, na primjer, malarija. I to je bolest koja ima takozvani strateški tretman. Ovdje ne govorimo samo o malariji, već i o eboli. Radi se o sustavu kojeg e, Europska unija mora razviti. Europska unija mora imati e, jednu instituciju koja će se baviti istraživanjem e, o strateškim bolestima koje nisu gospodarski rentabilne. Dakle, optužiti farmaceutsku industriju je lako, ali to ne služi ničem. Ispričavam se što vas prekidam, ali žurimo. Ja samo želim reći još nekoliko riječi prije nego što dam riječ komisiji. Mi smo imali e, radionicu o istraživanju i znamo da je dosta toga učinjeno i dosta napredak, napredka je postignuto, o tome smo govorili u našim izvješćima. A vezano uz cijenu i troškove, organizacija Save the Children je e, rekla da je trošak međunarodne intervencije u Africi je E, veći nego e, izgradnja minimalnih socijalnih službi u Africi tako da znamo koliko trošimo koliko trošimo na e, na ove stvari i koliko trošimo na razvoj službi koje će omogućiti dostojanstven život tim ljudima. E, možda e, bi se trebali za dvije godine vratiti na ovo pitanje kako bismo znali što se zapravo učinilo. Možda bismo trebali već sad e, odrediti da se za dvije ili tri godine vratimo na ovo pitanje i vidimo jesmo li poboljšali, na primjer, zdravstvene službe ili ne. A komisija će sada uzeti riječ. Zdravstvene službe jesu problem u mnogim zemljama u razvoju i znamo da postoje pitanja vezana uz surazvoj e, i mislim da komisija će e, razmotriti to pitanje kao jedno od dugogodišnjih, dugogodišnjih izazova. Imamo ovdje glavne uprave e, za gospodarstvo i istraživanje. Ne znam tko želi uzeti riječ prvi. Možda glavna uprava za istraživanje što se tiče pitanja o istraživanju. Ako želite samo brzo. A nakon toga ćemo imati predstavnika glavne uprave DEVKO e, i nakon toga EKO. Da, e, ja sam zadužena za istraživanje u glavnoj upravi, za istraživanje komisije i odgovorit ću na pitanja vezana uz to. E, ova kriza ebole je zaista predstavljala ogroman izazov za sve europske aktere, ali isto tako vjerujem da je odgovor komisije o istraživanju bio e, zaista e, veoma brz. Taj odgovor je bio brz i bio je relevantan u skladu sa e, sedmim okvirnim projektom E, i već u šestom i sedmom mjesecu 2014. godine prije nego što je svjetska e, organizacija, zdravstvena organizacija rekla da se pojavila epidemija, a to je objavljeno tek u E, osmom mjesecu 2014. godine. Nakon toga smo zatražili, dakle već u rujnu, brzo istraživanje o eboli. Komisija je započela brzi postupak koji je završen u veoma kratkom roku, uzimajući u obzir sva pravila iz programa e, Horizon 2020, a s obzirom na hitnost. Dakle, po prvi put smo koristili postupak Fast Track kako bismo brzo mobilizirali 22,4 milijuna eura iz programa Horizon 2020 za istraživanje o eboli, a to nije predviđeno u radnom programu. Ovaj hitni postupak je počet u rujnu, Prvi rezultati su objavljeni u listopadu, a e, već 7. listopada je započeo projekt zajedno uz našu glavnu upravu i Federaciju e, farmaceutske industrije započeli smo inicijativu o planiranju e, za ebolu. To je započeto 6.11. i prva procjena je napravljena u 12. mjesecu, a rezultati sredinom prvog mjeseca 2015. godine. Dakle, ovo je postupak koji je završen u rekordnom vremenu. Radi se o privatno-javnom partnerstvu koji je e, započeo i bio u funkciji već u siječnju ove godine. Mi smo uložili 140 e, milijuna eura za istraživanje o eboli, a od farmaceutske industrije smo također dobili sredstva u iznosu od 101 milijuna eura. Ove brojke pokazuju da je Europska komisija druga po e, donacijama nakon Sjedinjenih američkih država vezano uz istraživanje o eboli ako vas mogu zamoliti samo ključne elemente jer zaista više nemamo vremena samo kratko oh, ne trebaju nam svi ti podaci već samo nam izneste jedne ili dvije važne točke koje želite prenijeti odboru da pa mislim da osim međunarodne suradnje koju smo uspostavili, uspostavili smo i globalnu istraživačku suradnju o e, infektivnim e, oboljenjima radimo, surađujemo sa velikim brojem država diljem svijeta, to vodi komisija i cilj nam je biti u stanju u bilo kojoj e, hitnoj situaciji epidemije da pokrenemo u roku 24 sata e, rad na toj epidemiji. Isto tako radimo u subsaharskoj Africi na izgradnji kapaciteta javnim partnerstvom E, sa partner, radimo na partnerstvu, kliničkom partnerstvu između europskih i afričkih e, klinika, dakle između e, to je suradnja između europskih država članica i 13 subsaharskih država. Uložili smo više od 700 milijuna eura u tu inicijativu i države isto tako sa svoje strane ulažu isti iznos i glavni ciljevi su HIV, tuberkuloza, malarija i zanemarene infektivne zaraze poput ebole. Hvala. Ja se doista ispričavam, ali stvarno moramo stati ovdje. Vi imate puno stvarno informacija koje možete možda dostaviti odboru na drugi način. Sada molim e, opću upravu Eko. Prvo da nam nešto kaže. Kratko. Hvala predsjedavajuća. Samo želim reći da se svi veselimo izvješću gospodina Kerensa i cijenimo kako je uključena komisija u izradu tog izvješća. Samo želim obavijestiti da, kao što je to sam gospodin Gerens rekao, postoje neke stvari koje jesu bile spore, ali neke stvari e, s druge pak strane su bile iznimno učinkovite. Dakle, ima dobrih i loših stvari. Doista želim reći da prije nekoliko tjedana komisija i države članice su e, odlučili izvući lekcije iz ovog postupka svega i vidjet ćemo kako postupiti s ovim svim i sa e, pitanjem tajminga, općenito gleda kriza i to ćemo e, informacije o tome ćemo dostaviti za nekoliko tjedana. Na tome bih stao sada, za sad. Hvala. Mislim da je gospođa Vas iz Defkova. Gospodin Didier Verse Izvolite. U ime opće uprave DEFCO želimo zahvaliti na izvješću i kakvoći tog izvješća. Tri stvari imam za reći. Što se tiče Svjetske zdravstvene organizacije, komisija slaže s kritikama upućenim prema e, Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, ali isto tako se angažiramo da ojačamo SZO i želimo je omogućiti da e, ispuni svoje uloge glede različitih zemalja i svega onoga što se tiče e, međunarodnih zdravstvenih normi. Samo jednu stvar želimo ukazati na nju glede SZO. Dakle, njihov mandat nije bio jasan, isto tako nisu bila jasna ni sredstva kojim raspolažu da se suoče sa krizom takvih razmjera. Dakle, moramo iskoristiti ovu krizu kako bismo e, raspravili na međunarodnoj razini o mandatu SZO i o kapacitetima kojim raspolaže SZO da bi se nosila s takvom e, krizom. Mislim da je to jasno ukazano u vašem izvješću i to je pravi problem. Što se tiče zdravstvenog sustava i krize unutar krize, mi se u potpunosti slažemo s onim što je ukazano. Dakle, slabost i zatvorenost zdravstvenog sustava možda su ubili više ljudi od same malarije i drugih oboljenja nego ebola. Iz tog razloga komisija je htjela raditi e, na ovome svemu i napraviti front loading, pomoć sredstvima kako bi se postarali da države imaju dovoljno sredstava da e, zadovolje potrebe svog zdravstvenog sustava koji je bio pred svečajem u biti. I za kraj što se tiče programacije ove tri zemlje, naša analiza je sljedeća. Programacija je dosta točna u ove tri države. Mi smo u socijalnim sektorima e, zdravstvo u Nakri, e, obrazovanje u e, Sierra e, Leonu, ali mi znamo da tu imamo Europljana i Amerikanaca koji će podržati zdravstvene sustave, no mi smo već promijenili svoju identifikaciju proračunske podrške od te dvije zemlje. Mi tu nismo u zdravstvenom sektoru kako bi uključili indikator učinkovitosti koji su u vezi sa samim zdravstvom. Dakle, tu ima ne samo program, programacija, ali mi se bavimo dakle utjecajem na programe, ali isto tako se bavimo i e, novim e, budućim programima, a da nužno ne moramo mijenjati samu programaciju. Hvala. Hvala Šarl, puno toga ste rekli, možda puno toga smo čuli, možda imate neke zaključne primjedbe. Hvala predsjedavajuće, mislim da trebamo e, reći neke stvari. Dakle, najprije želim komisiji reći i iznijeti svo dobro koje mislim o njoj. Dakle, bio sam u početku dosta nestrpljiv glede međunarodne zajednice. U početku sam imao e, kontakte sa e, općim upravama vama za e, zdravlje za, i za brojne druge sektore. Mislim da je komisija napravila sve ono što je bilo u njenoj moći. Dakle, ovdje smo imali institucionalne i zdravstvene situacije gdje ima problema. Dakle, sama svjetska zdravstvena organizacija nije baš bila doista prebrza. Ne možemo eh, joj eh, dodijeliti Nobelovu nagradu za eh, brzo djelovanje. To je namjerna stvar. Dakle, ja sam bio na međunarodnoj konferenciji E, glavna ravnateljica e, SZO je ostala njema, dakle nije imala riječi. ne želim ni koga uprijeti prstom. Od mene se traži na ovom odboru da iznesem neke zaključke koji mogu pomoći u izgradnji budućnosti. U okviru tih zaključaka želim inzistirati na nekoliko elemenata. Dakle, kao prvo, svi su svjesni da je došlo do krize unutar krize. Gospodin Enart nije tu, inače bih mu e, odgovorio izravno, no problem u ove tri zemlje nije pitanje kulturološke prirode. E, ljudi koji su otišli u bolnicu bojali su se da će izaći iz te bolnice zaraženi. Oni koji su imali e, upalu slijepog crijeva bojali su se da će izaći iz drugom bolešću zato što su centri zdravlja bili prepuni, ljude se vraćalo kući, nije se pušlo unutra, a i e, zdravstveno osoblje je bilo mrtvo, da tako kažemo. Dakle, u Liberiji je zdravstveni sustav bio gotov, mislim, nepostojeći. Moramo reći kakva je situacija bila. Zatim drugo, istraživanje. Svi se slažete da kažete da imamo problem. Problem je sljedeći. Imamo obvezu polučiti određene rezultate. Rezultat koje ciljamo jest omogućiti pristup zdravstvenoj liječničkoj njezi svima. Dakle, ili je taj pristup pravo, iako to nije kodificirano u međunarodnim konvencijama sa sustavom sankcioniranja, dakle ne možemo posjedati za tim, ali to je i dalje zahtjev ovog odbora i to će stajati u tom izvješću. Mislim da nitko neće to tome proturiječiti, ali kako ostvari ta prava. Pa ne možemo valjda e, pravo na zdravlje svesti samo na računicu farmaceutske industrije. Dakle, ja sam ovdje liberal, ja sam upućen u sve te stvari u značaj tržišta, ali za mene je gospodarstvo sluga naših društava i on ima, treba polagati račune našem društvu, dakle, ili će prema svojim sredstvima, svojom vlastitom vizijom, svojim vlastitim istraživačkim radom ponuditi sva moguća rješenja, u kojem slučaju ja nemam šta onda više pričati, ili smo mi u biti ovdje još uvijek suočeni sa neposljednjim odgovora e, spram prijetnji bolesti koje ubijaju stotine tisuća i milijune ljudi. I meni se nažalost čini da kada se ovdje radi o ljudima koji nisu rentabilni, onda smo manje svjesni tih njihovih prava. I ovaj odbor također treba stati uz ljude koji su slabi, koji ne mogu uživati ta prava, a to su prava na koja svi imaju pravo. Dakle, malo prije sam rekao da je ovo prevelik zalogaj za naš odbor. Mislim da ono što bismo mi mogli napraviti jeste jasno i glasno reći, evo ga, ovo je jedno načelo po kojem, o, o kojem nećemo pregovarati. Dakle, pravo na lijekove bilo je nekih borbi u prošlosti koje su e, bile podonosne i upravo zahvaljujući toj istrajnoj borbi za ta prava se može ostvariti ta prava. Eto, trebamo vidjeti što možemo napraviti. Dakle, što se tiče načela, što se tiče proračuna, vjerojatno bismo bili u boljoj situaciji da nemamo sve te škrce koji nam uskraćuju proračunska sredstva, koja su potrebna Europskoj uniji kako bi odgovorila na sva ta pitanja. Eto, to je odgovor, ali nije na nama da se zadovoljimo situacijom takvom kakva jest, uz dužno poštovanje koje dugujem svim onima koji su puno toga napravili da stvari da se pomaknu u smrtve točke. Moram ovdje pred svima reći da komisija djeluje doista e, ispravno i nismo propustili nijednu priliku da e, djelujemo po ovom pitanju. I slažem se, gospođo, pravo ste, predsjednice, da kažete da bismo kroz nekoliko godina trebali napraviti jednu procjenu. Također moram pogledati kako će biti gospodarske posljedice. Mislim da je to stvar konsenzusa. Iako to nije, nisu komentirali kolege, kolegi Gerelu hoću reći, malo prije sam rekao da sam citirao skara Wilda kada sam rekao da je cinik onaj koji zna cijenu svega i e, koliko i, niš, i ne zna koliko išta košta. U biti situacija je suprotna. Koliko košta minuta mira? Znamo li koliko košta, koliko vrijedi spriječeni sukob? Nikad nećemo dati Nobelovu nagradu nekome koji je spriječio mir, jer to nije nešto vidljivo. A mi trebamo raditi na, na onom nevidljivom, imajući stvarno na umu potpunosti svoje odgovornosti. Znači, hvala, Charles. Mislim da je cijena svega, a vrijednost ničega u pitanju. Da, na engleskom originalu. U svakom slučaju najviše hvala na ovom odličnom izvješću. Mislim da će kolege biti disciplinirani. Evo možda možemo... Dakle, bilo bi dobro da nemamo stotine i stotine amandmana, u kojem slučaju će se izgubiti naša poruka. Ovdje bi bilo dobro da imamo, da se naprijed dogovorimo za jasnu poruku, a ne jedno pregolemo izvješće koje će biti doslovno izgubljeno u prijevodu. Dakle, najpša hvala, hvala komisiji. Ispričavam se što sam vam oduzela pravo na, na riječ, odnosno skratila, ali trčimo za satom u biti. Gospodin Gerens će napraviti svoje izvješće, u međuvremenu ćemo uložiti amandmane. Prelazimo na točku osmu, ovo je jako važan, važna točka. Financiran razvoja. Dakle, svi znamo da ćemo imati generalnu skupštinu e, u rujnu o e, FDG, onda imat ćemo i konferenciju u Addis Abebi 16. srpnja. Ovdje je izvjestitelj Pedro Silva Ferreira koji je izradio izvješće, predajem ti riječ Pedro. Ovdje se radi o drugom drugoj razmjeni gledišta, dakle nakon 24. veljače o stavu Europskog parlamenta o financiranju razvoja. Kao što to znate, sad ste to rekli, predsjednice, tu se radi o našem doprinosu stava Europske unije, imajući na umu konferenciju Adisa Bebi u srpnju. To je jako važna konferencija, Imat ćemo dakle mogućnost poslati pet zastupnika koji će sudjelovati na toj konferenciji. Moj cilj, a to bi trebao biti cilj cijelokupnog odbora, jeste da sastavimo izvješće koje će sadržavati jako političko, političku poruku, jaku i jasnu političku poruku. To je nužno ukoliko želimo da naš doprinos mogne utjecati kao prvo na stav Europske unije, te da naš stav od konferencije Odisa Bebi napravi nužni uspjeh za politike razvoja. Nakon što je u veljači odbor objavio svoj stav, odnosno komisija objavila svoj stav, mi smo usvojili dosta gust popis rokova kako bismo u petom mjesecu imali izvješće prije zaključaka vijeća te zaključnog stava Europske unije glede Adisa Abebe. Imali smo 291 prijedlog amandmana na ovaj prijedlog izvješća, 30 tih prijedloga sam potpisao osobno, tu se radi o razvijanju, obogaćivanju inicijalnog teksta. Želim zahvaliti svim kolegama i svim klubovima zastupnika koji su napravili prijedloge koji ilustriraju koliko su se svi uključili ovaj važni postupak. Uvjeren sam da ćemo na kraju imati dobro izvješće i učinit ću sve što je u mojoj moći u duhu kompromisa i suradnje konstruktivne suradnje kako bismo došli do što je, već, što je većeg moguće konsenzusa i što boljeg izvješća. Mislim da je to važno da kako bismo ojačali položaj parlamenta u ovom postupku. S obzirom da smo već imali prvu razmjenu gledišta, te da su amandmani već uloženi, mislim da bi bilo legitimno zaključiti kako u ovom parlamentu postoji konsenzus, veliki konsenzus gledovih ovih ključnih aspekata financiranja razvoja nakon 2015. I ovdje želim navesti pet glavnih točaka o kojih postoji jedan veliki konsenzus svih strana. Kao prvo, potreba da se napravi jedan globalni pristup financiranju kako bismo imali velik, veliku razinu javnoj pomoći pomoći razvoju, ali isto tako promovirajući učinkovitiju i pravedniju mobilizaciju nacionalnih resursa te bolje, bolju potrebu privatnog sektora glede, odnosno sparivanje privatnog sektora glede potreba e, razvoja. Zatim, mislim da Europska unija e, jest jedan čelnik u ovome svemu i njena uloga čelnika se mora mora biti potvrđena jasno preuzetim obvezama i jasnim rokovima koji trebaju dakle 0,7% e, bruto nacionalnog dohodka posvećenog pomoći za razvoj. I to sve u suradnji s drugim globalnim partnerima Treća točka oko koje je došla do velikog konsenzusa jest značajnog što nazivamo dodatnošću kako bi se dodatna financijska sredstva posvećena borbi protiv klimatskih promjena valjano iskoristila i da se tu ne oduzima ništa od onoga što je namijenjeno borbi protiv siromaštva. Zatim još jedan element ovog općeg konsenzusa značaj operacije, međunarodne operacije fiskalnog sustava, poreznog sustava koja se da treba boriti protiv porezne prevare, utaje poreza, neplaćanja poreza, bez kojih ne možemo posegnuti za nacionalnim eh, financijskim resursima. I za kraj želim eh, inzistirati na međunarodnim mehanizmima procjene i nadzora kako bismo mogli se suočiti s korupcijom, neučinkovitošću i postarati se da pomoć dospije onima kojima je namjenjena i pomoći u ostvarenju ciljeva. Naravno, osim, mimo ovih pet elemenata koji postoji jasan konsenzus, mislim da bismo mogli proširiti ovaj konsenzus i ojačati ga. Iz tog razloga želim predložiti jedan blok kompromisa imajući na umu amandmane koje su uložili kolege. Imam namjeru e, predstaviti dva tuceta ili dvadesetak kompromisnih amandmana. Ja to neću sad napraviti jer ćemo imati sastanak s izvjestiteljima u Sjeni, no ono što želim reći jest da neki elementi oko kojih će moći doći do kompromisnih amandmana koji se tiču koherentnosti politika, pojma prisvajanja ili vlasništva nad postupcima, postupcima razvoja, inovativnim sektorima financiranja, koji se tiču uloge privatnog sektora, su e, međunarodne porezne suradnje, zatim načelo e, dodanosti, kvaliteta statistike i neagregiranih podataka koji će nam omogućiti da se slijedi održivi razvoj. to, su, to je popis tema oko kojih bi moglo doći do kompromisnih amandmana. Imajući to na umu, dragi kolege, želim inzistirati na jednoj ključnoj torci. Treba nam izvješće koje sadrži jasnu i snažnu političku poruku. A kako bismo to napravili, moramo izbjeći to je napast da napravimo i suviše dugačak i suviše složen, kompleksan izvještaj. Zato po vas pozivam da budete fleksibilni, razumljivi glede određenih aspekata teksta. Naime, ako bismo htjeli sve važne elemente uključiti, onda se izlažemo opasnosti da i na kraju ovaj dokument ne bude dovoljno jasan i da ne ostvari svoj cilj. Također vam želim ukazati ovaj nulti dokument, tako smo ga nazvali, dakle, e, na, nulti nacrt e, za Addis Abebu, to je dokument koji je već e, na popisu pripremnih dokumenata za konferenciju Addis Abebi i jako je važno da neki od središnjih aspekata ovog dokumenta budu u skladu s dokumentom na kojem ja sad radim i da budu u skladu sa prijedlozima koje ćemo napraviti, iznijeti Europskom parlamentu. Također i ovaj aspekt koji se tiče ključne, ključnog pitanja e, pomoći, javne pomoći razvoju i e, ovih 0,7% e, BND-a, to i tu se govori o međunarodnoj poreznoj suradnji, o privatno-javnom partnerstvu, krete, stvaranju međuvladine konferencije unutar Ujedinjenih naroda. Dakle, sve ovo je jako blisko onome što stoji u ovom našem inicijalnom tekstu. Dakle, ako je to točno, onda moramo uvidjeti da rasprava koja se vodila u vijeću nije baš ohrabrujuća. Što više rekao bih da e, stvar sve sem ohrabrujuća. Imamo informaciju od nekih država članica koje se odbacuju taj tu obvezu od 0,7% koji ne žele da se usvoji jedan vjerodostojan, da se usvoje vjerodostojni rokovi zadovoljavanja tih te potrebe postoji dakle isto tako otpor za oprozivanje e, dobiti u zemlji ostvarenja dobiti to je nešto se tiče međunarodnih prihoda i mi znamo koliko je važno da se prihod e, oporezuje tamo gdje je stvoren, tamo gdje je stvorena dobit. To je važno za nacionalne proračune. Izgleda da su određene zemlje uvjerene da e, misle da je konferencija u Addis Abebi samo obična tranzicija i da će doći do drugih E, mogućnosti u bliskoj budućnosti da se donesu neke odluke. Dakle, ti stavovi nekih država članica umanjuju ambicije koje bismo mogli imati za tu e, konferenciju Addis Bebi. Kao što sam rekao, Ujedinjena e, Europska unija mora preuzeti ulogu čelnika na toj konferenciji, treba nam aktivan stav Europske unije, dinamika željna uspjeha, dakle mislim da ovaj ovaj hod unatrag ubacivanje eh, u request da dovodi u pitanje uspjeh cjelokupne te konferencije, ali i drugih konferencija do kojih će naknadno doći i koje su predviđene za rujan i kraj godine u Parizu. Iz tog razloga politička poruka koju ćemo moći odaslati je jako važna. Pozdravljam inicijativu usmenog pitanja o kojem ćemo raspravljati i ćemo, o kojem ćemo glasati idućeg mjeseca glede pitanja pomoći u razvoju i računam na vaš doprinos na sastancima koji će biti održani 15. travnja pređen je sastanak izvještelja u Sjeni 15. travnja u jutarnjim satima i nadam se da ćemo zahvaljujući doprinosu sviju moći izraditi izvješće koje će odaslati jasnu, jaku, ali i konstruktivnu političku poruku e, glede mišljenja Europske unije o pitanju financiranja razvoja. Hvala. Hvala lijepa. Sad sam htjela dati e, riječ izvjestiteljima u Sjeni. Prvi na popisu je gospodin Rubik. Izvolite želim e, kolegi Silva Pereira e, zahvaliti. Mislim da je doista iscrpno e, prezentirao ovaj dosije koji je po mom mišljenju jedan od najvažnijih dosijeja na kojima ćemo raditi u predstojećem periodu. Radi se o tome da se borimo protiv teškog siromaštva milijuna e, ljudi i zato se tu radi o investicijama u obrazovanje, u stručno obrazovanje kako bi se osiguralo da e, i nadalje e, u infrastrukturu kako bi ljudi imali pristup osnovnim infrastrukturnim uslugama i tako dalje. Mislim da moramo pritom voditi računa da u tim društvima pogođenim siromaštvom obitelj igra važnu ulogu i da, su, da je obitelj važan preduvjet za preživljavanje i zato e, ne bismo trebali e, to izgubiti iz vida, osobito žene E, igraju vrlo važnu ulogu pritom i zato je to razlog što smo rekli da žene koje bi tu trebalo osobito aktivirati treba staviti u središte naše pozornosti osobito što se tiče osnivanja E, malih poduzeća, zadruga i udruga e, i sličnih aktivnosti koje potom donose prihode obiteljima. Mi kao Europska e, unija smo osmislili program žene poslovni anđeli, to je po mom mišljenju vrlo dobar program gdje su se ženama čine dostupna dostupnima sredstva za pokretanje vlastitih e, biznisa e, također postoji jedan e, program koji se zove Erasmus za male poduzetnike dakle pomoću sustava mikrofinanciranja možemo podržati takve programe i projekte. Dakle, temeljno pitanje je kako možemo dati financijsku podršku. Ja naravno podržavam cilj od 0,7%, e, to bi zapravo trebalo biti više, ali pitanje je koje od naših zemalja članica su u stanju e, dati tih 0,7% e, svog BDP-a obzirom na tešku situaciju u kojoj se mnoge zemlje nalaze i tešku nezaposlenost osobito u južnim državama članicama. Zato bi međunarodni napori, dakle napori na međunarodnoj razini skupa sa drugim industrijskim e, e, zemljama trebali biti organizirani kako bismo postigli e, te ciljeve i mora biti jasno da dobiti koji se ostvare u tim zemljama naravno međunarodne korporacije moraju i plaćati poreze za te dobite tamo gdje su ih ostvarile a ne ih prebacivati u porezne oaze i nekakve e, e, nekakvim drugim metodama izbjegavati dalje plaćanje poreza. Dakle, važno je da e, sustavi koji funkcioniraju kao što su na primjer porezne vlasti da im damo podršku i tehničku podršku jer vrlo često oni nemaju dovoljno iskustva i znanja kako bi e, organizirali e, ubiranje poreza na adekvatan način e, program Junkerov program gdje se uz pomoć Europske investicijske banke i takozvanog blendinga mogu uviše e, e, postići više struko veći financijski, e, veća financijska sredstva od prvotno uloženih. Mislim da je to jedan od dobrih puteva kojima idemo E, moramo dakle postaviti nove standarde, vidjeti gdje možemo postići poboljšanja. Ja vjerujem da e, je Pedro Silva Pereira e, dobro zacrtao ciljeve i metode i da taj njegov pristup možemo samo podržati. Hvala lijepa. Riječ ima Lola Sanchez koja je izvjestiteljica u sjeni kluba zastupnika Guenge L. Hvala lijepa. Najprije dopustite da zahvalim kolegi Pereiri e, na svom radu i uloženom naporu u ovaj dobar nacrt koji je dosta bolji od e, prvotnog prijedloga komisije. E, po mom mišljenju najvažnija pitanja su sljedeća. Što se tiče pomoći, svjesni smo toga da moramo fokusirati tu pomoć ali još uvijek postoje e, veliki džepovi siromaštva u srednje razvijenim zemljama i ne smijemo zaboraviti e, te e, zemlje. Također imamo princip načelo koordinacije i učinkovitosti koordinacije između zemalja donatora Također bih htjela da se fokusiramo na ključna područja kao što su obrazovanje i zdravstveni sustavi. E, iz prethodnog izvješća o eboli smo vidjeli koliko je to važno. Također, ideja zajmova koji se mogu vratiti i koji će se vratiti i jasni rokovi za postizanje naših ciljeva ne samo kad je riječ o kvantiteti, nego i kad je riječ o kvaliteti. E, postoje studije koje kažu da oko 60% e, da pomoći koja je dana završi natrag u, u zemljama, se vrati natrag u zemlje OSS-a mi mislimo da je to nešto čime se treba baviti, baviti UN, a ne OSS. I mislim da trenutno jug nije doista uključen u ove rasprave, a mislim da bi svi trebali biti uključeni. Što se tiče privatnog sektora, mi želimo da se to preispita na jedan kritičan, e, kritički način i moramo biti svjesni da e, E, učinak poluke nije e, univerzalni lijek za sve. Mi pozivamo e, da naš pristup bude utemeljen na načelima temeljnih ljudskih prava. Dakle, to je pitanje međusobne odgovornosti kako donatora, tako i onih koji dobivaju pomoć E, dakle, e, bitna je uloga UN-a i pitanje legitimnosti je jedno ključno pitanje kojim se također mora e, pozabaviti u okviru UN-a. Nadamo se da će to biti uključeno u kompromise koje je izvjestitelj najavio. Riječ sada ima gospodin Nat. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Ja sam već uložio neke amandmane koje se tiču točaka K9 i 27. E, mislim da točka 27 nije nepotrebna, ali nije jedino moguće rješenje. Dakle, to načelo učinkovito, učinkovite pomoći e, je tu bitno. Znači, ne trebamo zaljevati vrt koji nema šanse e, da će u njemu ikad išta procjetati. E, Nigerija je vrlo važna, e, vrlo bogata zemlja. E, Ekvatorijalna Gineja ima prihode koji su usporedivi s prihodima Portugala, ali to su vrlo korumpirane zemlje. Dakle, problem korupcije je tu od ogromne važnosti. Svaka pomoć koja se daje E, korupiranim zemljama završava u švicarskim bankama i bilo što što se e, tu e, čini samo još pojačava lokalnu korupciju zato je vrlo važno to imati na umu. Ovo je fantastično izvješće po mom izvješću, ali vrlo je važno da jasno kažemo da mora postojati veza između pomoći za razvoj i borbe protiv korupcije u zemljama kojima se ta pomoć daje, inače ništa nećemo postići, a to me dovodi i do druge e, stvari koje sam htio reći. E, to nije jednostavno pitanje izgradnje infrastrukture, nego pitanje E, održivosti e, te infrastrukture dugoročno gledano. Svatko ko je putovao Afrikom i ko je vidio stvarnu, pravu Afriku, sigurno je e, sreo i vidio stotine ruševina infrastrukture, dakle ne zgrade, ruševine koje su nekad bile bolnice i zgrade i škole koje je uglavnom financirala Europska unija, gdje sada nema apsolutno ničega jer je oprema rasprodana ili nikad nije ni došla u te zgrade, jer vrlo često e, su e, partneri trebali ući u preuzimanje nekih obveza, odnosno trebali su organizirati ljudske resurse ili opremu, međutim nisu. Dakle, to moramo reći. To je opet pitanje korupcije. Ono što je potpuno besmisleno je da Europska unija dalje zatvara oči i nastavlja financirati e, e, projekte bez e, uzimanja u obzir korupcije ljudi koji su povezani sa e, vladama e, na taj način imaju samo dostup novcu europskom novcu dakle moramo objasniti zašto stvari ne funkcioniraju e, odnosno moramo dobiti objašnjenje zašto stvari ne funkcioniraju ili moramo zatvoriti pipu odnosno obustaviti do, tog sredstava sve ostalo licemjer, jer ako vam neko pokaže praznu školu, onda se pitate e, što smo mi evropljani tu učinili, sve što smo učinili je da smo dali novac korumpiranim pitanjima. U svakom slučaju želim zahvaliti zvjestitelju na odlično obavljenom poslu. Sljedeća govornica Malija Halbruk, hvala lijepa. Ja također zahvaljujem izvjestitelju gospodini Pereiru, nama je vrlo drago da je taj E, cilj od 0,7% e, BDP-a e, prihvaćen. Mi naravno moramo vidjeti koje zemlje u EU su u stanju to dati, tu imate pravo, ali kad mislim na moju zemlju, Saveznu republiku Njemačku, koja je ponosna što je skupila 800 milijuna eura, to je 0,4%, 0,36% imali smo prije 30-40 e, godina još nismo uspjeli doći do 0,7%. Dakle, e, potpuno se slažem da u e, krizom pogođenim zemljama ne treba imati nerealna očekivanja, ali i druge zemlje su još daleko od 0,7%. E, vrlo mi je drago što je predloženo da se osnuje jedna međunarodna istanca i mm, suradnja poreznih vlasti na međunarodnoj razini pod pokroviteljstvom UN-a mislim da je to vrlo važno jer točno je da porezi tamo trebaju biti plaćeni gdje se odvija proizvodnje i gdje se ostvaruje dobit a to e, i ne smijemo podržavati porezne sustave koji otvaraju vrata i mogućnosti za utaje izbjegavanje poreza. I kad smo kod već kod te teme porezi i suradnja, e, rekli ste da želite e, amandmane, odnosno kompromise staviti u blokove. E, mislim da tu imam neke prijedloge, na primjer jedan pošten globalni porezni sustav to se mora e, spomenuti i uloga Europske unije i okvir unutar Europske unije u kojem e, možemo u kojem se uvijek iznova uspjeva e, organizirati porezne oaze i omogućiti multinacionalnim koncernima da izbjegavaju svoju odgovornost i plaćanje poreza. Dakle, ta vrsta konkurencije tko ima najniže poreze i može privući koncerne, tome se mora stati na kraj. E, evropske zemlje su e, e, postigle razne sporazume sa, što se oporezivanja tiče sa zemljama u razvoju. Mislim da se i o tome mora nešto reći u, ovim, u ovom izvješću. E, nadalje također ogromni financijski gubici zemalja u razvoju kroz ilegalne e, financijske tokove. Jedna studija iz 2014. ustanovila je da gubici kroz ilegalne financijske tokove da su dva puta veći od ukupne količine novca koja nedostaje u tim zemljama. Dakle, dva put više novca se gubi kroz ilegalne financijske troškove od onoga što smo mi uopće u stanju dati tim zemljama. Mislim da i to treba biti uključeno u ovo izvješće. I e, još na kraju želim nešto reći o privatnom sektoru Gospodine Rubik, vi u tome vidite veliku šansu, ja međutim u tome vidim i donekle riziko, naime da se e, ne e, vodi račun uvijek samo o javnom sektoru. Ako privatnom sektoru ne damo smjernice i e, pravila ponašanja, onda najprije što se tiče socijalne odgovornosti, onda mislim E, da dakle najprije moramo voditi računa da ta pravila e, postoje da su jasna e, i mislim da i to treba biti uključeno u izvješće hvala lijepa Hvala. Prije nego što vratim riječ izvjestitelju, predajem riječ predstavniku Devkoa. Izvolite. Da, hvala gospođo predsjedavajuća. Ja se najprije želim zahvaliti i vama i izvjestitelju na veoma dobrom izvješću koje je povezano i blisko je razmišljanju komisije. Mislim da je i sam izvjestitelj rekao da je ovo zaista pravovremena rasprava zbog sadašnjih rasprava u New Yorku, odnosno onih koji će započeti za nekoliko tjedana o nultom prijedlogu, što znači da je sada dobar trenutak za slanje jakog signala, kao što je to rekao i izvjestitelj. Ovo je prvovremena rasprava i zbog toga što su rasprave počele u Europskoj uniji na temelju komunikacije e, Europske komisije 5. veljače i u svjetlu zaključaka vijeća krajem 5. E, mjeseca. To je također pitanje koje je visoko na agendi. I isto tako ovo je bitno e, sagledati iz jednog sveobuhvatnog pristupa jer mi ovdje ćemo imati tri bitna događaja. Prvi u e, sedmom mjesecu u Addis Abebi, zatim summit u devetom mjesecu i zatim e, konferencija o klimatskim promjenama u Parizu na kraju godine. A postoji snažna veza između svih ovih konferencija. Uspjeh konferencije u Addis Abebi će nužno imati utjecaj na druge konferencije. Znači moramo na jedan sveobuhvatan način sagledati ova pitanja i vidjeti koje će biti e, načini primjene za sve, sva pitanja za e, agendu nakon 2015. godine koje se tiču klimatskih promjena. Isto tako je bitno ovo sagledati iz sveobuhvatnog e, aspekta jer znamo da ne postoji e, idealno rješenje. Moramo sagledati sva područja o kojima smo govorili ovdje, dakle e, domaći resursi uloga privatnog sektora, e, oporezivanje je jako značajno, učinkovitost pomoći, pitanje dobrog upravljanja, sve su to jako bitne teme, a isto tako i pitanje ovih 0,7% o tome je već započeta rasprava u EU na političkoj razini s ciljem postizanja sporazuma do svibnja, nadamo se o tome, o ovim jako značajnim pitanjima i nama je sasvim jasno, nama u Europskoj komisiji, da je ova obveza od 0,7% značajna kako bismo poslali e, jak pozitivan signal e, u i kako bi bila uspješna konferencija u Addis Abebi. Također želim naglasiti koliko je bitno ne zaboraviti veoma dobro učinkovito e, učinkovit nadzor mekanizma. To će zapravo zajamčiti uspjeh ove ambiciozne agende. Dakle, jedino ako zaista možemo doprinijeti i ovom sustavu nadzora kojeg moramo osposobiti. Hvala. Hvala, a sada predajem ponovno riječ izvjestitelju. Zahvaljujem. Evo, samo nekoliko komentara. Želim se zahvaliti svim kolegama i komisiji na procjeni moga rada. Želim se također zahvaliti svim onima koji su se javili za riječ i ova rasprava je potvrdila percepciju koju sam imao zapravo i imao sam dojem da postoji konsenzus u ovom e, odboru kao i u parlamentu o onim e, najtežim pitanjima, ali isto tako i onim drugim pitanjima koja isto tako mogu biti složena na svoj način. Pitanje 0,7% je pitanje o kojem smo već razgovarali, naročito u svjetlu međunarodne suradnje, oporezivanja i porezne pravednosti. Tu postoji konsenzus, svi ste govorili o tome. Također smo govorili o pravu na e, zdravlje, na dobro upravljanje, prava žena i tako dalje. O svim tim pitanjima ćemo se moći dogovoriti i u ovom izvješću ćemo moći dati jasno stajalište parlamenta. No, postoje druga neka pitanja u kojima ćemo morati uložiti dodatni napor kako bismo e, vidjeli koje rješenje je prihvatljivo za sve. Mi ćemo razmotriti doprinos i privatnog e, sektora, no međutim e, privatni sektor mora također poštovati e, naše obveze održivog razvoja. Isto tako znamo koliko je važan javni dug, koliko također i multinacionalne tvrtke mogu nam pomoći kao što je to već i rečeno u nekim izlaganjima i stoga smatram da tu moramo doći do konsenzusa i kao što su rekle neke kolege postoji tu pitanje i učinkovitosti pomoći kao i borbe protiv korupcije. To su sve pitanja o kojima govorim u ovom dokumentu, ali isto tako mislim da možda možemo i poboljšati ono što je u njemu rečeno kako bi svi bili e, kako bi se svi mogli složiti s tim. Dakle, mislim da ovo izvješće zaista može dati dodatnu vrijednost u ovom političkom procesu, u procesu pregovora do kojih će doći i e, koji će usmjeriti e, na neki način stajalište komisije i Europske unije i to će predstavljati napredak E, stajališta Europske unije, a to će biti sigurno pozitivno, ne samo zato što bi parlament sudjelovao u odlučivanju u europskim institucijama, već isto tako zbog toga što bi onda razvojna politika zaista mogla postići svoje zacrtane ciljeve na svjetskoj razini. Hvala. Hvala najljepša. Želim samo vas podsjetiti da ćemo 24. glasovati o ovome, a izvjestitelj će do tada raditi na kompromisu kako bi bili sigurni da pošaljemo jasnu poruku svima. Hvala na dosadašnjem radu, hvala i vašoj ekipi koja vam je pomogla u izradi sasvim jasnog stajališta kojeg ćemo predstaviti na plenarnom zasjedanju. Sada možemo prijeći na devetu točku dnevnog reda te želim pozvati gospođu Suzan Malaun. Mislim da je lakše ako vas ljudi vide kada govorite. Suzan Malon je voditeljica odjela u e, glavnoj upravi e, za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu i mi ćemo govoriti o posljedicama ciklone PAM na e, Vanuatu tu e, i na tisuće ljudi je pogođeno ovom ciklonom e, i znamo da je došlo do određenog poboljšanja u posljednje vreme, no međutim e, naše kolege su ipak zatražile kratku razmenu mišljenja o onom što se desilo, koji je doprinos bio Europske unije. Nisam sigurna niti da sam i vaše prezime izgovorila kako treba, dakle gospođa Malaun. Izvolite. Hvala vam najljepša, gospođo predsjednice, i hvala odboru što je e, pozvala Europsku komisiju da održi izlaganje o posljedicama ciklona. Kao što ste malo čas rekli, 13. ožujka, dakle prije samo par tjedana, e, tropska ciklona PAM je pogodila otok e, Vanuatu. Radi se o jednom od najrazarajućih ciklona ikada u povijesti a kategorije 5 što predstavlja više od vjetar od više od 250 km po satu. E, I naravno otok Vanuatu je zaista ozbiljno pogođen i kao što je rekla gospođa e, predsjedavajuća više od dvije trećine stanovništva je pogođena što u relativnim brojkama predstavlja mnogo, u apsolutnim brojkama govorimo o oko 160 tisuća e, ljudi, dakle dvije trećine stanovništva ovog otoka je pogođeno, a to predstavlja ogroman gubitak za bilo koju zemlju. E, trošak e, prouzrokovan ciklonom je ogroman, oštetio je infrastrukturu, E, razoreni su domovi, skloništa, službe kao što su na primjer službe za zdravstvenu e, skrb e, za opskrbu pitkom vodom, e, telekom i tako dalje. Poljoprivreda je također uništena, ribarstvo, a sve to predstavlja glavnu gospodarsku aktivnost za velik dio stanovništva ovog otoka i ima značajan utjecaj na kratkoročne i srednjoročne aspekte stanovništva. Ova ciklona PAM nije je nije samo oštetila e, Vanuatu, već isto tako i druge otoke u e, ovom području, naročito Kiribatu i Solomonske otoke, koji nisu toliko bili pogođeni vjetrom, već poplavama koje je e, uzrokovao ciklon PAM. I na ova tri otoka također su oštećene kuće i prekinuta je opskrba pitkom vodom i hranom. Europska unija, kao što znate, je veoma brzo reagirala i pokazala je koliko smo solidarni sa pogođenim stanovništvom. Samo u nekoliko sati nakon što je ciklona pogodila otok E, upućena je humanitarna pomoć e, od jednog milijuna eura i e, dva humanitarna stručnjaka su upućena od strane Europske komisije u misiju procjene rizika u vezi sa vladom i međunarodnim agencijama na terenu. Paralelno uz to, a to je jako značajno, koordinacija je uspostavljena između e, glavne uprave za humanitarnu pomoć, DEVKO-a i misija u Briselu kao i na terenu na otoku kako bi procijenili utjecaj e, ciklone PAM i kako bi e, odgovorili na potrebe i na dugoročne potrebe pogođenog stanovništva. Naravno, a tu je uska koordinacija među različitim službama ključna. Usprkos ozbiljnog e, utjecaja i razaranja humanitarna pomoć iznenađujuće nije tako velika kako bismo je mogli zamisliti ne tako velika kao i u nekim drugim krizama to je s jedne strane e, uzrokovano zbog toga što na tim otocima ne živi toliko stanovništva ali isto tako i zbog toga što je e, su postojale mjere za borbu protiv ovakvih e, katastrofa što je ublažilo utjecaj krize. Dakle, ciklona PAM je sasvim jasno i e, glasno pokazala koliko je bitno dobro se pripremiti i da na taj način se učinkovito mogu spasiti i ljudski životi. I kao što znate, e, ova ciklona PAM je imala jačinu od razora 11, ali e, posljedice nisu tako strašne kao one koje su mogle biti s obzirom na jačinu. I nedavno je rečeno u okvirnoj odluci koja je usvojena E, kao što je proizišlo i iz e, regionalnih e, konsultacija i samita koji je održan za Aziju i Europu. Na Pacifiku glavna uprava za humanitarnu pomoć civilnu E, zaštitu djeluje od 2009. godine e, zbog toga što smo zaduženi za to područje. Od 2009. godine 8,8 milijuna eura je dodijeljeno za smanjenje rizika od katastrofa što i vrlo je ohrabrujuće vidjeti danas da imamo konkretan dokaz da takvo ulaganje u e, pripravnost i smanjivanje rizika od katastrofa je učinkovito. Ovaj sustav kojeg smo e, podržavali kroz e, mjere pripravnosti i smanjivanje rizika od katastrofa u prošlosti su danas zaista urodile plodom i uspjeli smo organizirati i naše agencije na terenu koje su pomogle ljudima u pripremi prije nego što je ciklona po pogodila otok i na taj način smo e, smanjili broj e, izgubljenih života. Što se tiče humanitarne pomoći, 24. ožujka u ENOV sustav je objavio poziv na, za 29,9 milijuna e, dolara. Dobili smo ogroman odgovor iz svih zemalja i do sada smo prikupili 18 milijuna dolara što je zaista ogroman uspjeh. Izazovi koji su pred nama po pitanju humanitarne pomoći su dvostruki. S jedne strane koordinacija, s druge strane logistika. Što se tiče koordinacije, tu postoji značajan broj e, humanitarnih radnika koji su poslati na Vanuatu, a isto tako imamo i e, dosta e, vlada koji su poslali E, dobrovoljce, a sada je na vladi e, Vanuatua da uspostavi koordinaciju među njima. Druga stvar, logistika. E, Vanuatu se sastoji od 82 otoka. Mnogi od tih otoka nemaju zračne, nemaju piste za sletanje E, zrakoplova niti e, luke za pristajanje brodova, što predstavlja problem. humanitarni odgovor komisije je bio taj da smo se usredotočili na ključna područja u kojima je pomoć nužna, u kojima pomoć ne bi inače stigla. Mi smo pružili podršku uspostavljanja hitnih telekomunikacija sa e, drugim otocima, također opskrbu pitkom vodom i E, podržali smo tehnike obnove domova kako bi mogli e, osnažiti stanovništvo i otpor stanovništva. Postoje veoma jednostavne tehnike koje ne koštuju mnogo, koje su veoma jednostavne za pripremu domova i e, obnovu domova koji će biti otporniji u budućnosti na takve katastrofe kao e, na primjer ciklonu koja je pogodila Vanuatu. I moramo biti svjesni činjenice da ciklona nije pogodila samo Vanuatu, već i e, druge otoke, tako da surađujemo sa Međunarodnom federacijom crvenih križeva koja pruža osnovnu e, pomoć otoku Kiribatu i Solomonskim otocima. Dodatno nastavljamo E, naglasak na važnosti e, smanjivanja rizika od katastrofa na Pacifiku e, budući da smo već imali četiri različite aktivnosti na Pacifiku 2015. godine. Mi financiramo također i tri projekta koja imaju za cilj izgradnju jačih domova koji će biti otporni na katastrofe. Jedan od većih projekata je primjenjen na samom Vanuatu, ti želimo konsolidirati prethodne aktivnosti za pripravnost i smanjivanje rizika od katastrofa i imamo za cilj jačati kapacitet za pripravnost i smanjivanje rizika od katastrofa u e, na lokalnoj i nacionalnoj razini i želimo ojačati svijest stanovništva o važnosti pripravnosti i odgovora na ovakve katastrofe jer e, je to sada još značajnije nego prije. I sada također imamo još dva projekta koja pokrivaju i Vanuatu i još dva e, otoka. Jedan se usredotočio na Fiji i Vanuatu, a njime se pruža pomoć e, ruralnim područjima i tu se pokazuju različite poljoprivredne tehnike koje, kojima se poljoprivreda može učiniti otpornijom na ove katastrofe, a drugi dio se e, usredotočava na e, učenje e, u školama o katastrofama i načinima e, za pripremu na takve katastrofe. Dakle, na Fidži, u Solomonskim otocima i Vanuatu. Što se tiče humanitarne pomoći, mislimo da smo odgovorili na nju, ali sada se moramo usredotočiti na e, jačanje otpornosti najranjivijih i e, dobre povezanosti između humanitarne onih koji pružaju humanitarnu pomoć i onih kojima je ta humanitarna pomoć e, potrebna. Dakle, to će biti jedan jedno od naših glavnih pitanja. A sada, ako mi dozvolite, gospođo e, predsjedavajuća, želim zamoliti e, kolege iz glavne uprave DEVKO da dopune ovo moje izlaganje što se tiče razvojnih aspekata. Da, hvala. Mislim da imamo ovdje gospodina Jung iz e, glavne uprave Devko koji će nam govoriti o planovima za budućnost, a nakon toga Enrique Guerrero. Well, thank you very much for... hvala što ste nam pružili ove mogućnosti, ja ću biti znatno kraći s obzirom da e, je naš rad još uvijek u tijeku. No, želim reći da smo uspjeli započeti hitro ovu poshumanitarnu etapu odmah, dakle nije se radilo na tome da se završi humanitarni rad, da se započne sa rehabilitacijom i razvojem. Ovo je nešto što je uveliko olakšano zbog toga što smo odmah bili nazočni na licu mjesta, znači imali smo tamo nekoliko kolega. Kao što znate, nemamo izaslanstvo u Vanuatu, to je izaslanstvo u Honjari, u Somanskom otoču, koje pokriva Vanuatu, ali jedan od naših kolega je bio u Vanuatu kada je ciklona eh, udarila i bio je tu prvih 8-9 dana nakon ciklone tako da je mogao započeti odmah s radom. E, paralelno tim e, imamo i kolege iz Bankoka koji su mogli surađivati sa Ekonom i Devkom. Dakle, mi smo bili tu od tog trenutka i bit ćemo tamo do kraja travnja. Zašto? Pa zato što je jako važno da mimo humanitarnog aspekta, kao što je rekla kolegica, da započnemo sa izradom e, i pripremom e, akcija koja će pomoći stanovništvu da se vrati normalnom životu, možda čak i boljem. Dakle, prva stvar koju smo napravili jeste tražiti od vlade, a to je nagovjesla kolegica, da budemo sigurni da je sve dobro koordinirano, jer uvijek postoji puno dobre volje od strane e, međunarodne zajednice odmah nakon takvih katastrofa. Ali trebalo je disciplinirati, da tako kažem, međunarodnu zajednicu i postarati se da sva njihova pomoć dođe istovremeno, koja dolazi istovremeno, da bude dovoljno učinkovita. To nije jednostavna stvar. Ima malo više vremena da se to organizira za posthumanitarnu pomoć, jer kao što znate, humanitarna pomoć odmah dolazi i to je teže koordinirati, ali ipak imam dobru vijest, jer raspravljali smo sa partnerima, Svjetskom bankom i Vjednim narodima, imamo tu procjenu potreba nakon e, katastrofe i tu su instrumenti koje možemo brzo pokrenuti, to je utemeljeno na dobroj, na najboljoj praksi, međunarodnoj najboljoj praksi i to je nešto se brzo može koristiti i tu se sugerira vladama da ukoliko imaju potrebu za pomoći da se e, koristi ta procjena potrebe nakon katastrofe da mogu posegnuti za tim e, instrumentom i evo dobili smo danas e, službeni dopis vlade da se žele koristiti tim instrumentom. Dakle, zajedno sa Svjetskom bankom i Ujedinim narodima koordinirat ćemo rad na tome. To bi moglo trajati do kraja travnja, u najmu ruku, zbog složenosti eh, geografskog terena, jer eh, tu imamo određene nizove klastera, mi ćemo u tome sudjelovati i bilo je dogovoreno da Europska unija sudjeluje u onom klasteru koji se bavi poljoprivredom i ruralnim razvojem te ribarstvom. Zašto smo mi osobito zainteresirani za to? Zato što naš novi fokalni sektor za 11. PDF ruralni sektor, Dakle, mi pomažemo vladi da identificira potrebe za e, poljoprivredu, ruralni razvoj, da vidimo da je to u skladu s međunarodnim programom između sada 2020. da će to se pomoći vladi da bi riješila probleme koji su nastali tim uraganom te da se pomogne oporavak Druga stvar koju radimo je da gledamo e, na portfelj intervencija. U Vanuatu imamo jedinstvenu priliku, a to je da imamo dobar proračun za podršku. Dakle, naime nekoliko tjedana prije nego što je došlo do e, udara uragana imali smo, napravili smo prvu isplatu od 3,1 milijuna eura iz tog proračunskog programa to je koincidencija, ali to nije moglo biti pravovremenije napravljeno. Vladi su potrebni resursi da riješi probleme s kojima je suočena. Gledali smo koje su mogućnosti za eventualno poboljšati i povećati tu proračunsku pomoć iz 11. E, IDF rezerve jer Aha. Za, dakle, tu se radi o Europskom razvojnom fondu. Proračunski manevarski prostor će biti razvučen do krajnjih granica. I mi ćemo sada vidjeti da li povećavajući tu proračunsku potporu možemo dati više proračunskog prostora da mogu posezati za svojim resursima 2015. 2016. i tako dalje. Dakle, mi to proučavamo i u procjeni o potrebama nakon katastrofa e, mi ćemo dakle doći do adekvatnih zaključaka, do mogućih zaključaka. Istovremeno gledamo neke regionalne programe do koje mjere možemo posegnuti za resursima iz njih i pomoći zemlji da riješi neke od problema s kojima je suočena. Tako mislim da su ovo najvažniji elementi koje trebam iznijeti do sada. Hvala, predat ću sada riječ gospodinu Guerreru koji je bio u Sendai na globalnoj konferenciji za borbu protiv e, katastrofa kada je do toga došlo. Najviše hvala predstavnicima EKO-a i DEFKO-a na ovim iscrpnim informacijama o situaciji u Vanuatu. I e, po okolnom otoču najveća hvala na međunarodnom, na informacijama o međunarodnom odgovoru i na odgovoru koji je pružila Europska unija. Gospođa Malaun nam je rekla da se ovdje radilo o najtežem mogućem uraganu, najviše moguće razine. Biti u nekim područjima dolazi do prirodnih e, katastrofa najviše razine, što pojačava taj dojam da se ovdje radi o klimatskim, prirodnim, geološkim i drugim novim situacijama, tako da se moramo propitati koji su odgovori koje trebamo biti spremni pružiti takvim vrstama katastrofa velikih razmjera, jer bi nam se moglo to ponoviti u narednim godinama. Dakle, mislim da možemo biti zadovoljni informacijama koje smo dobili glede da je mali broj života izgubljen. Istina jest da su nanesene štete ograničene samim tim što se uznapredovalo glede smanjenja rizika i ublažavanja rizika. U, dakle, napredovalo se u velikom broju zemalja e, na prevenciji. Dakle, to, to je dokaz da je prevencija pozitivna stvar. Dakle, iako je došlo do uništenja materijalnih dobara i došlo je do gubitka ljudskih života, ali toga je svega bilo manje nego što bi bilo da nije bilo preventivnog djelovanja. Također želim inzistirati na brzom odgovoru Europske unije. Gospodin Sajer i ja bili smo u Sandaju u tom trenutku, sudjelovali smo na međunarodnoj konferenciji posvećenoj smanjenju rizika i mogli smo ustanoviti kako su tijela Europske unije, dakle bilo da se radi o potpredsjednici Kristalini Georgijevoj, radilo se bilo da se radi o povjereniku Stilenidesu ili gospodinu Sorensenu i drugima, mogli smo dakle vidjeti kako su brzo reagirali. Oni su naime odmah odgovorili Vanuatu čiji je predsjednik sam bio na toj konferenciji u Sandaju. je rečeno da se djelovalo na ponovno uspostavi komunikacije, na dostavljanje pitke vode, dakle to je određeni niz strateških sektora i to je sve bilo pozitivno. Ovaj put nije bilo nikakvih problema u koordinaciji, a to su česti problemi u ovakvoj situaciji. Rečeno je da treba i dalje pružati novu pomoć, dati doprinos razvoju tog otočja nakon katastrofe koja je nastupila te kako bi se to napravilo potrebno je poduzeti čitav niz akcija. Dakle, kao što je rečeno, treba vidjeti što se može izvući iz regionalnih programa. Ponuđeno je povećanje proračunske pomoći kako bi se omogućilo proračunu vlade Vanuatua 2015. i 2016. godine da poveća svoja proračunska sredstva i da rješava probleme koje je izazvala katastrofa. Naime, na temelju podataka kojim raspolažemo, 75.000 tisuća ljudi po svemu sudeći ne raspolažu pitkom vodom, smještajem, krovnom glavom, hranom, veliki broj djece koja ne idu u školu, imamo problem komunikacija s najudaljenijim motocima. Dakle, tu ima čitav niz problema koji opravdavaju djelovanje Međunarodnog crvenog križa koji je rekao da je tu nužno trajno djelovanje i nastavak humanitarne pomoći sve do mjeseca lipnja Sad, želio bih vam reći da u Sambaju došlo je do sporazuma oko četiri načela djelovanja i mi smo nažalost da tako kažem to morali odmah provesti u djelo. Dakle prva stvar vidjeti uočiti da postoji opasnost od prirodne katastrofe. jer to što smo djelovali, djelovali smo zato što smo uvidjeli opasnost rizika. Zatim treba jačati upravljanje rizikom. Kolega i ja, osobito on koji je imao veliko iskustvo na općinskoj razini, bio, radio je u općini, berlinskoj općini i govorio je dakle da e, lokalni, regionalni, politički i drugi lideri moraju se udružiti i to je od ključnog značaja. Dakle, treba jačati pružanje odgovora i upravljanja na svim razinama, osobito regionalnim razinama. Zatim treba jačati otpornost, izgradnju kapaciteta, te sposobnost da se poveže E, odgovor pružen katastrofi sa e, ponovnim pokretanjem i izgradnjom. I zadnja stvar koja je evocirana u Sambaju tiče se ove prethodne točke na koje bismo se mogli vratiti vjerojatno. Dakle, zadnja stvar. Ne treba odvajati humanitarnu pomoć od pomoći za razvoj. To nisu dva različita odvojena aspekta. Ne, nasuprot, treba ih povezati, osobito kada se radi o financiranju. U Sambaju nismo donijeli odluke, nikakve odluke glede financiranja, ali smo pokrenuli jedan apel kako bi u Addis Abebi taj financijski aspekt humanitarne pomoći bio sastavni dio rasprave i kako bi bio u općem sporazumu o financiranju razvoja. Eto, toliko od mene. Ovaj put zahvaljujem vam na pruženim informacijama i želim čestitati EFKO i DEVKO na pruženim odgovorima hvala što su radili na prevenciji i što su brzo reagirali na katastrofu. Naša hvala. Samo želim reći da imamo e, generalnog direktora koji čeka vani, tako da vas molim da privedete sve o kraju, pa da, možemo pustiti čovjeka da uđe. Marija, izvoli. Hvala lijepa, bit ću vrlo kratka, mnogo toga je već rečeno. Ono što je meni osobno upalo u oči je s jedne strane da je opet koordinacija bila problem, čini se da o tome trebamo e, temeljito razmisliti, e, ustanoviti gdje su zapravo problemi jer uvijek kad imamo neku krizu imamo probleme sa koordinacijom, a kao drugo govorili ste o e, zaštiti od katastrofa, to će u budućnosti biti velika zadaća osobito u ovim e, dijelovima kugle zemaljske, gdje možemo računati sa velikim e, katastrofama kao posljedicom klimatskih promjena i mislim da je dobra ideja povezati e, ovo sa pomoći za slučajeve katastrofa bilo bi važno da kuće budu dovoljno kvalitetne da se ne raspadnu kao kule od karata u slučaju jačeg vjetra. Hvala gospodine vi ste se javili za riječ, izvolite. Ja sam skupa sa kolegom Gererom bio na konferenciji, on je o tome sada upravo istrpno izvijestio, po mom mišljenju je bilo upravo tragično da je upravo u tim danima uragan Pem e, pomeo Vanuatu. E, mi e, dakle moramo ono rezultate ove konferencije sve što je tamo rečeno moramo uključiti u naše e, buduće aktivnosti dakle tema zaštita od katastrofe mora biti sastavni dio naše strategije razvoja a za to su položeni temeljne konferencije u Sendaji e, zajednički nazivnik ono što je rečeno na konferenciji da predstavnici lokalne i regionalne razine i predstavnici civilnog društva su se žalili da se na svoje vlade u pitanjima zaštite od katastrofa i pomoći u slučaju katastrofa ne mogu osloniti. Dakle, tu je potrebno eh, eh, poduzeti šire mjere kako bi se postigla suradnja između e, lokalne, regionalne razine e, tijela vlasti i e, organizacija civilnog društva. To upravo je tema koordinacije o kojoj je kolegica već govorila. Što se tiče Vanuatu, vidio sam izvješća koja govore da je najhitniji problem, a to su potvrdili i kolege iz službe za vanjske djelovanje i E, komisije voda je najveći problem dakle e, ono najgore zbog čega ljudi pate je e, što je opskrba vodom potpuno uništena na malo udaljenijim, osobito na malo udaljenijim otocima, jer bez hitne opskrbe vodom daljnje preživljavanje tih ljudi neće biti moguće. Zato je važno pobrinuti se za to, a ne samo za glavne otoke. E, nadalje, naravno da se e, poljoprivredne površine ponovo osposobe, a vidjeli smo u Japanu koliko je to skupo nakon e, tsunamija kako bi otoci mogli ponovo biti normalno naseljeni, kako bi se na njima moglo normalno e, baviti poljoprivredom i preživljavati. Da, zato apeliram na e, komisiju, naravno dobro je da smo vrlo brzo reagirali i vrlo brzo pomogli, ali pitanje je e, je li vlada u Vanuatu doista u stanju sada dalje koordinirati E, daljnje, daljnji rad na sanaciji e, e, naravno bilo je velikih poteškoća sa hitnom akutnom pomoći i uklanjanjem ruševina ali da kako se ne bi dogodilo ono što se dogodilo na Haitiju gdje je novac pod, dati potrošen, ali svejedno se ništa bitno nije dogodilo. Mislim da iz toga trebamo izvući pouke i e, izbjeći tak ponavljanje tog scenarija i drugdje. Hvala lijepa. E, mogu samo tri komentara e, dati što se tiče zaštite od katastrofa. Potpuno se slažem s ovim što je rečeno. Naravno, budućnost ne izgleda ružičasto obzirom na klimatske promjene i sigurno je da moramo biti spremni na daljne prirodne katastrofe u vremenu koje je pred nama. Sigurno je da moramo investirati u zaštitu od katastrofa i moramo konačno shvatiti da je e, obrana od katastrofa e, nešto što se tiče svih nas. To nije samo zadaća vlade, nego nešto čime se moramo baviti na lokalnoj i na regionalnoj razini gdje se moraju sagraditi apaciteti. I ono što je e, naglašeno kako u Sendaju, tako i u okviru pripremnih E, konsultacija za svjetski humanitarni summit e, je naravno taj fokus na e, lokalno lokalne kapacitete i druge dionike kao na primjer na privatni sektor. Dakle, doista je važno da svi skupa na tome radimo što se tiče humanitarne strane da, ali također i od strane e, razvojne pomoći e, gdje se to mora uključiti i u naše politike. Pitanje koje se tiče kapaciteta vlade e, otočja Vanuatu, ja ne bih uspoređivala Vanuatu i Haiti, osobito što se tiče pitanja koliko su e, te vlade spremne na suradnju, a i e, obsezi tih dviju katastrofa nisu zapravo usporedivi nažalost jasno je da u mnogim slučajevima e, koordinacija bila problem osobito u zemlji kao što je Vanuatu gdje nema tradicije e, velikih e, katastrofa odnosno humanitarne pomoći zato je zato se tu moglo i očekivati poteškoće sa koordinacijom ali moram reći da je Uh, Ured za humanitarnu pomoć UN-a uh, doista intenzivno surađivao sa vladom Vanuatu-a uh, kako bi se dala veća podrška i omogućila ta koordinacija. Hvala vam Najljepša moramo stati jer kasnije vam malo hvala što nam dali jasan uvid u ono što se dešava i naravno moramo imati na umu sve što se dešava i Ernike, Enrike javit ćeš nam i ti kroz eh, neko vrijeme i uz ko moramo znati što se tu događa i raditi na tome svemu i eh, radi se na izradnju otpornosti o kojoj se bavila konferencija da je Hvala, sada prelazimo brzo na zadnju točku našeg dana popodneva. kad ćemo samo trenutak e, glavnog ravnatelja opće uprave da uđe. Okay, colleagues, we now moving to our final... Dobro kolege, prelazimo na zadnju točku današnjeg podneva Pričavam se glavnom radatelju što nas je morao čekati. Odbor, odbor je imao puno posla danas. Raspravili smo o eboli za koju znam da je vaša opća uprava uveliko se bavi tim pitanjem. Imate veliku važnu raspravu o tom pitanju. I mi smo imali važnu raspravu s tim u vezi. Vi ste danas tu da nam govorite o proračunskoj potpori. Znamo da je to nešto drugačije od pomoći u razvoju. Ono što sam ja čula je da je to drugačiji, ali često i uspješan način e, pružane pomoći, dakle bez daljnjeg okolišanja predajem vam riječ gospodine Fernando Frutuosa de Melo. Hvala lijepa, gospođo predsjednice, uvijek mi je zadovoljstvo E, hvala vam lijepa na poziv. uvijek mi je čast i zadovoljstvo e, doći ovamo. Proračunska potpora je nešto čemu se dosta e, raspravlja u prethodnim razgovorima sa predsjednicom odmora smo razgovarali o tome i rekli smo da bi možda bilo zanimljivo imati raspravu o tome i eto zato smo se ovdje sastali danas popodne. Ja ću dati jedno kratko uvodno izlaganje i onda stojim na spolaganju za pitanja. Najprije bih htio reći da je proračunska potpora postala važan način pomoći jednom nizu partnerskih zemalja. Mi se e, dogovorimo sa partnerskom zemljom o ciljevima politike, kriterijima i nastavimo trajni dijalog i procjenu postignutih rezultata. Mi naravno e, imamo monitoring upravljanja javnim financijama i ako vidimo da su rezultati postignuti, prebacimo sredstva direktno u proračun partnerske zemlje e, u skladu sa postignutim rezultatima. Dakle, sve je povezano sa e, postizavanjem rezultata. Naravno, važno je pritom da partnerske zemlje imaju svoje vlastite planove razvoja i mora se uprav, e, naravno naglasiti uloga nadzora e, e, nad upravljanjem javnim financijama, osobito parlamenta i revizorskih institucija. E, na ovaj način se smanjuju e, troškovi e, davanja pomoći i ovo se pokazuje vrlo efikasnim načinom pomoći. Međutim, to nije blanko ček, nego je povezan sa ispunjavanjem uvjeta od strane partnerskih zemalja. To uključuje i reforme što se tiče upravljanja financija, makroekonomskih E, financije i e, tako dalje. Dakle, e, potrebni su, potrebno je kontrolirati postizanje uvjeta koji su postavljeni. ova vrsta pomoći može biti brza, fleksibilna i e, za zemlje u tranziciji ili zemlje koje su pogođene e, e, kriznim situacijama ovo je od vrlo velike važnosti i uključuje politički dijalog sa partnerskim zemljama i ima također veliku važnost u našem portfolju gdje je za to predviđeno 11 milijardi eura u, preuzetim obvezama za e, opću upravu defco Novi, ovaj novi e, pristup daje nam jedan robustni pristup i prihvaćen je i, e, i uživa široku podršku od naših zemalja članica. Ova nova politika je naravno postavila međusobnu odgovornost kao jedan od e, bitnih načela e, postoje nekoliko vrsta ugovora e, ugovor o proračunskoj podršci za sektorske reforme ugovori o reformama javne uprave i razvoju i ugovori o proračunskoj podršci za izgradnju države sa ciljem stabilizacije država u labilnim situacijama, tipično nakon konflikata. Takvi ugovori se sklapaju u rizičnim okolišima i uključuju i velike rizike i e, procjenu rizika, uključujući i rizik od neintervencije. E, ovakva vrsta pomoći data je mnogim zemljama kao Maliju, Tunisu, Ukrajini, Centralnoafričkoj republici, Gvineji Bisao i Madagaskaru. Kao drugo, mi smo integrirali tu i e, dimenziju ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. E, odluke da se da proračunska potpora ili ne donose se ne na temelju e, E, uzimeći u obzir sve te političke dimenzije. Postoji i e, jači naglasak na odgovornosti kroz uvođenje novih kriterija kao što su e, transparentnost i nadzor nad proračunom. To naglašava i ulogu nadzornih tijela i civilnog društva. Naravno, nova politika je jedan strukturirani okvir za e, umanjivanje e, rizika koji su spojeni sa davanjem financijske pomoći. E, naravno, ovaj okvir mora, nam je omogućio i da umanjimo te e, rizike i da se osigura da se e, mjere koje su identificirane e, da se usmjere na najkritičnija područja kako bi rizici bili u proporciji sa postignutim rezultatima odbor koji e, upravlja davanjem proračunske potpore e, kojim ja predsjedavam e, surađuje sa različitim službama unutar defka glavne uprave defko i sa drugim općim upravama donijeli smo preko 200 odluka u 2014. uslučujući i neke kompleksne slučajeve kao što je na primjer Ghana i Uganda gdje e, je bilo e, nekih e, zabrinutosti u vezi sa pitanjima o ljudskim pravima, odnosno pravima homoseksualaca. I konačno Europska unija identificirala koordinaciju i dijalog sa svojim e, sa zemljama partnerima kao što su Svjetska e, banka, Međunarodni e, fond za razvoj i tako dalje. Unutar proračunske potpore veliki naglasak je na rezultatima. Europska unija je pionir u tom naglašavanju rezultata i povezivanju pomoći sa e, dokazivanjem e, postignutih rezultata. Mi sad imamo jedan pri, znanstveni pristup. E, kao prvo vrednovanje nam je pokazalo da naša podrška ima pozitivan učinak dakle zaključeno je da su postignuti značajni uspjesi osobito u obrazovanju i zdravstvenim sustavima postoji e, bitno poboljšanje e, e, sustava upravljanja javnim financijama poboljšanja makroekonomskih situacija u partnerskim zemljama i poboljšanje situacije što se tiče borbi protiv korupcije Naravno da je kontinuirano monitor, kontinuirani monitoring i dalje preduvjet za proračunsku potporu. E, I međutim, e, vrlo je e, zanimljivo vidjeti usporedbu između zemalja koje su dobile proračunsku potporu i drugih zemalja. Ovaj prvi grafikon pokazuje da su zemlje koje su primile proračunsku potporu postigle e, veće uspjehe na uklanjanju siromaštva i veće razine e, jednakosti e, među svojim stanovništvom. Na oba grafikona vidite da je napredak brži i dublji u zemljama gdje smo dali proračunsku potporu. Nadalje, Europska proračunska potpora data zemljama ima za rezultat da su te zemlje manje zadužene u usporedbi sa zemljama koje su dobile e, razvojnu pomoć ili nisu dobile pomoć. I kao četvrto, zemlje koje su dobile tu vrstu pomoći imaju jače e, e, sustave upravljanja javnim financijama i tu su postigle veće uspjehe. Još jedan zanimljiv zaključak ovih e, evaluacija je da su zemlje koje su dobile ovu vrstu pomoći postigle veći stupanj kontrole nad korupcijom e, dok se kontrola nad korupcijom zapravo smanjila odnosno situacija pogoršala u drugim E, zemljama koje nisu prumile takvu pomoć. Ovo su vrlo značajni rezultati, iako ne znače da je sama proračunska potpora postigla sve ove rezultate, ipak e, pokazuje da je ova vrsta pomoći e, vrlo dobar model koji možemo nastaviti i u buduće. Mi ćemo nastaviti sa daljnjim radom na ovom modelu i smanjit ćemo broj grešaka sa 90 u 2010. E, postigli smo smanjenje grešaka sa 90 u 2010. na puno manji broj u 2014. E, mi ćemo dakle za program 2014. do 2020 E, e, nastaviti sa radom i e, ovaj model će i dalje igrati važnu ulogu imati, imajući na umu da se odluke donose od slučaja do slučaja i mi nemamo ciljnu brojku što se tiče količine novca za koje treba preuzeti obveze za ovu vrstu pomoći. U svakom slučaju, e, naravno uz neophodnu podršku zemalja članica, ovaj model će nastaviti biti e, implementiran. Gdje naravno je neophodna i suradnja proračunska potpora je bitni, e, bitni model za postizanje razvojnih ciljeva i mi, mi smo pokazali da ovu pomoć možemo e, upotrebljavati na učinkovit način. A sada vam stojim na raspolaganju za pitanja. Izvolite, hvala. Hvala lijepa na ovom pregledu. Mislim da je bio vrlo koristan imamo ljude koji napadaju proračunsku potporu i one koji joj daju podršku. E, za riječ su se javili e, Norbert Noiza i Marija Hojbruk, a potom ću i ja uzeti riječ. Izvolite. Hvala lijepa na ovim objašnjenjima. E, ovo me podsjetilo na nešto što se vrlo često govori u crkvi kad se e, drži propovjed onda one na koje se odnosi vrlo često nisu u crkvi dakle veliki broj kritičnih glasova koji su protiv proračunskog, e, proračunske potpore nisu danas ovdje po mom mišljenju proračunska potpora je instrument koji smo do sada uspješno upotrebljavali što je i sada još jednom e, potvrđeno ovim evaluacijama koje ste nam prezentirali. E, ovi rezultati međutim nisu toliko uvjerljivi jer e, pokazani su E, e, razlike u statistama koje nisu baš preogromne, ali u svakom slučaju ovaj instrument se pokazuje uspješnim tamo gdje se vlast, e, rad vlade poboljšava i rad organa vlasti. Međutim, i dalje su nam potrebni dobri argumenti kako bismo izašli na kraj sa kritičarima koji na temelju nekih primjera e, tvrde da e, ukupni rezultati e, proračunske pomoći nisu zadovoljavajući. Njihova argumentacija je vrlo paušalna. Oni tvrde da Evropska unija kroz proračunsku pomoć podržava zapravo teške vlade, korumpirane vlade, mislim da se može nabrojati veliki broj dobrih primjera gdje je e, proračunska potpora dala veliki doprinos stabilizaciji e, zemalja i gdje se situacija za stanovništvo tih zemalja e, popravila, ali meni bi bilo vrlo značajno da na vrlo konkretnim primjerima e, dobijemo argumente e, pomoću kojih možemo ući u raspravu sa onima kritičarima koji su protiv ovakve vrste pomoći a ti su kritičari vrlo aktivni u Europskom parlamentu. Hvala lijepa. Marija Hojbruk, izvoli. Hvala lijepa. E, sada će izgledati možda da sam ja jedna od tih kritičara, ali ja zapravo nisam ovdje kako bih kritizirala, e, nego želim samo bolje shvatiti jer, sam relativno nova u parlamentu i u ovom odboru. Dakle, Gana je jedan takav primjer e, gdje u periodu od 2008. do 2014. data ova vrsta pomoći koliko sam ja shvatila radila, radilo se o 244 e, milijuna eura međutim onda je ta pomoć ukinuta zbog slučajeva korupcije i zato što je došlo do nekih plaćanja koja se nisu trebala dogoditi i zato što je otkriven jedan porezni skandal. Dakle, moje pitanje zanima me kakva je sada, eh, kakvo je sada stanje u Gani, kakva je situacija eh, u vezi s tim i kakva je kontrola nad proračunskom potporom i kako se osigurava da novci ne eh, budu izgubljeni, da ne odu korumpiranima, nego da se usmjere na poticanje rasta gospodarstva i u korist e, lokalnog e, stanovništva. Dakle, kao što sam rekla, ja sam nova i želim ovo jednostavno bolje shvatiti i zato vas molim za ta dodatna objašnjenja. Hvala. Thank you, Erike. Hvala, Ernike. Hvala. Ja se zalažem za proračunske potpore. U prošlom sazivu sam čak bio i izvjestitelj e, za jedno izvješće u parlamentarnoj skupštini AKP i govorili smo o proračunskoj potpori. Mislim da su ovi podaci koje smo dobili, podaci koji nam jasno pokazuju da je ova proračunska potpora učinkovita, možda u nekim slučajevima nije bila, ali prosječno govoreći rezultati e, jesu pozitivni. Pitanje korupcije je najbitnije pitanje. Možemo pomisliti da proračunska potpora je rizičan instrument kada govorimo o korupciji jasno je da pokazatelji nikako ne mogu biti sasvim objektivni. A kada govorimo o korupciji, znamo da su zemlje koje su dobile proračunsku potporu, zemlje u kojima ima najmanje korupcije. Možda su to zemlje u kojima je svakako bilo najmanje korupcije, ali pokazatelji nisu pokazali bilo kako povećanje razine korupcije. No, ipak se želim vratiti na jedan dio vašeg izlaganja u kojem ste govorili o rizicima. Kako spriječiti neke rizike koji možda se ne tiču nužno korupcije, ali mogu predstavljati proizvoljne odluke nacionalnih vlada u odnosu na decentralizirane vlade i u odnosu na određene slojeve stanovništva koji bi imali potrebu za nešto većom razinom pomoći. Mogli bismo zamisliti da u nekim zemljama u kojima postoji e, politička teritorijalna većina, da to nije većina koja ima iste ideje kao i nacionalna vlada te bi se na nepravedan ili asimetričan način raspodijelili fondovi, odnosno novac. A to ne bi nužno odgovaralo stvarnim potrebama te zemlje. Na koji način bismo mogli predvidjeti jačanje upravljanja i to na svim razinama jer i to je jedan od ciljeva pomoći Europske unije. Dakle, kako upravljati rizicima i jamčiti pozitivne rezultate tog instrumenta. Evo, budući da se ne javljaju drugi zastupnici za riječi, ja bih samo pitao, pitala kako vi odabirete zemlje za proračunske potpore, dakle koji su kriteriji koje koristite pri tome. E, gospođa Hajbuks je već govorila o e, priručniku o kojem će se govoriti u izvješću o razrešnici na plenarnom zasjedanju. Već se i u odborima dosta razgovarali o tome kako bismo objasnili zapravo što se tu dešava. I isto tako želimo znati nešto više o drugim donatorima, Sjedinje američke države, Japan, e, pružaju li oni neku vrstu e, proračunskih potpora i ako da, na koji način? Na kraju, samo još par riječi o dugoročnim ciljevima. Mi imamo neka izvešća vezana uz e, poreze, ubiranje poreza, ulaganje u razvoj civilnog, civilnih službi, javne uprave, dakle nešto od čega možemo imati dugoročnu korist u zemlji kako bi zemlja zaista mogla upravljati sama sobom poslije. Znamo da je to na primjer slučaj u zemljama zapadne Afrike. Govorili smo o eboli malo čas. Tim zemljama je potrebna potpora kako bi imali dobar zdravstveni sustav. I još jedno pitanje, kako vi možete zajamčiti da se e, potpora koja se pruža e, za, na primjer, zdravstvo ne prenosi u neki drugi sektor. Imamo li neka pravila vezana uz e, zbrajanje potpora? Da li se može novac, na primjer, koji je zadužen za zdravstveni sektor, prebaciti u neku drugu proračunsku stavku ili ne. Hvala vam na ovim zanimljivim pitanjima koje će mi omogućiti da malo bolje pojasnim sve ove točke. Na samom početku moram reći da smo započeli proces takozvanog okvirni proces e, rezultata kako bismo vidjeli koje je izvješće e, proračunskih potpora. Prvo izvješće će biti objavljeno ove godine, a od naredne godine će se sistematski raditi i tu smo utvrdili neke pokazatelje za svaki od programa. To bi nam trebalo omogućiti da konkretnije govorimo o rezultatima našeg rada, a ne samo da općenito procjenjujemo politike, moći ćemo sada uz pokazatelje mjeriti e, izravan utjecaj e, proračunskih potpora, na primjer brojem e, djece u školama, brojem žena kojima se pruža zdravstvene skrb i tako dalje. Dakle, na sistematski način ćemo to moći raditi. U tom slučaju proračunska potpora bi bio zaista primjer lakšeg pružanja pomoći i postizanja jednog od naših ciljeva i mislim da je to pozitivna strana modaliteta koje imamo. Općenito govoreći, mi pružamo potporu i tu koristimo razne modalitete. Imamo proračunsku potporu, imamo e, provedbu kroz međunarodne organizacije, imamo provedbu preko agencija iz država članica i imamo tradicionalni projekt pomoći i tu financiramo posebne projekte koji, za koje se raspisuje natječaj i onda mi e, platimo troškove tog projekta. Proračunska potpora odgovara jednom od naših osnovnih ciljeva razvojne e, politike, a to je stvoriti kapacitete u zemlji za kako bi ta zemlja mogla upravljati sama svojim sredstvima. Proračunska potpora izravno pomaže zemljama u ostvarivanju tog cilja. Upravljanje e, proračunskom potporom je takvo da se E, stvara mnogo snažnije upravljanja financijama u toj dotičnoj zemlji. Što samo može predstavljati nešto pozitivno jer se time jačaju kapaciteti zemlje. Evo, kako bi odgovorio na pitanje, iskoristit ću primjer Gane. To je interesantan primjer iz različitih aspekata zapravo u ovom kontekstu u onom trenutku kada znamo da postoje nepravilnosti vezane uz isplatu sredstava, mi smo uspjeli obustaviti isplatu pomoći. I pisali smo vladi Gane govoreći kako imamo problem s određenim projektom, da smo obustavili sredstva i da ne možemo nastaviti sa daljnim isplatama ukoliko određene nepravilnosti ne budu ispravljene. Dakle, ukoliko ne poradite na tome, ukoliko nam ne pokažete da su ljudi koji su odgovorni za taj projekt zaista podnijeli račune za ono što su radili, ne samo za taj poseban projekt, već i za ostala sredstva iz proračunskih potpora. Dakle, imamo više od 200 e, e, milijuna eura koje su sada obustavljene a koje su bile predviđene za Ganu kao proračunska potpora. Vlada mora poduzeti određene mjere za ispravljene nepravilnosti, naročito što se tiče upravljanja proračunom po pitanju transparentnosti proračuna i tu smo sada već došli do jedne situacije u kojoj možemo zaključiti da možemo ponovno imati povjerenja u vladu Gane. Ako govorimo o tradicionalnim programima pomoći, u takvim situacijama ne bismo mogli reagirati na ovakav način, jer e, u tradicionalnim načinima pomoći isplaćujemo sredstva nakon realiziranog projekta i e, temeljeći se na ispoštovanim pravilima, analizi rizika i poštivanju ljudskih prava u projekta moramo procijeniti možemo li s tim projektom nastaviti ili ne. Svaka odluka o proračunskoj potpori ima ono što mi nazivamo obrazcem E, gdje imamo sve podatke o zemlji i o procjeni rizika. Dakle, temeljem informacija koje dobijemo od e, ljudi s terena znamo kakva je situacija, napreduje li ta situacija ili ne imamo pokazatelje o osnovnim problemima. Prema osnovnim problemima poduzimamo mjere u okviru proračunske potpore koji nam omogućavaju da uzmemo sve te elemente u obzir. Mi, dakle, isplaćujemo sredstva tek kada zaključimo da su određena mjerila postignuta, odnosno da su ispunjeni određeni ciljevi. Ako se složimo o proračunskoj potpori za program e, za sektor zdravstva i e, obrazovanja, postoje određena, određena mjerila, odnosno ciljevi koji će ići e, još dalje od onog što već postoji, jer naš cilj je ojačati infrastrukturu i politiku. I tu odgovaram na ono vaše pitanje o e, dodatnim pomoćima. Naš cilj je poboljšati uslugu koja se pruža ljudima. Naravno, mi ne znamo e, je li naš novac otišao u zdravstvo ili negdje drugdje, jer novac koji ode u proračun mi ne možemo pratiti, ali mi možemo znati da li se iz proračuna, da li su se financirale one mjere koje imaju za cilj poboljšanje zdravstva, na primjer, ili obrazovanje u nekoj zemlji ili ne. I to naravno možemo znati kroz dijalog sa zemljom, ne samo politički dijalog, već isto tako dijalog o politikama te zemlje. A u Gani smo to vidjeli na konkretan način, u Ugandi također i imali smo slučajeve u kojima smo morali obustaviti isplatu sredstava zbog korupcijskih e, skandala, ne u proračunskoj potpori, već u postupku privatizacije. I utjecaj ovih suma u proračunu države navodi vladu da budu otvoreni za raspravu sa nama. To je ono što smo mi zaista primijetili. Ne kažem da je to rješenje za sve probleme, ali iz naše procjene smo vidjeli da se razina korupcije smanjuje nego u projekt, u tradicionalnom projektu za pomoć i da se ovim jača e, jačaju kapaciteti upravljanja te da to odgovara onim našim ciljevima postizanja toga da država zaista može razvojnu pomoć, razvojnom upravljati sama. Kao što sam rekao, imamo tri vrste e, proračunskih potpora. Imamo e, ugovore o sektorskoj reformi, ugovore o izgradnji države i ugovore o e, upravljanju samom državom. Što se tiče izgradnje države, tu se radi o ugovorima za takozvane osjetljive zemlje i tu podupiremo zaista osnovnu izgradnju države. Moramo biti oprezni jer tu imamo nešto veće rizike, a u zemljama u kojima postoji solidnije upravljanje javnim sredstvima, javnim fondovima, možemo se usmjeriti na neke sektorske politike i ispunjavanje sektorskih ciljeva. To je politika koju podupiru i države članice, ali ne ne koriste ih sve države članice. Neke države članice, odnosno mnoge države članice, se još uvijek više zalažu za e, provedbu od strane e, međunarodnih agencija ili projekt ili financiranje za konkretne razvojne projekte. E, zatim e, Francuska ili Danska, na primjer, članice su među zemljama koje se zaista zalažu za proračunsku potporu i mislim da postoje dobri razlozi za to. Neki više vole investirati, odnosno ulagati u projektnu pomoć jer smatraju da se može prilagoditi nacionalnim razvojima e, njihove razvojne politike. Tu postoje određene prednosti, naravno, ali mi nemamo interesa, izravnog interesa u tome, što znači da smo mnogo više zainteresirani u e, doprinos e, cjelokupnog razvoja zemlje i mislim da znam o čemu, znate o čemu ovdje govorim. Mislim da sam odgovorio na većinu pitanja, ali ako slučajno nisam i dalje sam na raspolaganju. Evo, Nitko mi se ne javlja govoreći da niste dobro odgovorili na pitanje, tako da mislim da smo ovim sve zaključili. Želim se zahvaliti još jednom na tome što ste govorili o ovom bitnom području e, proračunskih potpora. Neki ljudi, nažalost, nisu ovdje sa nama, ali evo mi sad raspolažemo informacijama koje možemo podijeliti e, sa njima. Vjerovatno i možemo poslati i prozirnice koje ste prikazali kako bi sve kolege bile upoznate s tim. Kao što su e, rekle neke kolege i mi imamo neke probleme s kojima se suočavamo kao na primjer slučaj Gane, vi ste objasnili o čemu se tu radi i jasno je da moramo biti oprezni i to ćemo nastaviti nadzirati i u budućnosti. Hvala vam još jednom što ste bili sa nama. A sada želim reći da u 9 sati sutra ujutro imamo sastanak koordinatora, a svi ostali bi trebali biti ovdje u pola 11. Ugodna večer i hvala.